So, let me start meeting of our uh, Da započnemo sa sastankom odbora Econ. Mm, na početku vam moram mnogo toga pročitati prije nego što prijeđemo na prvu točku dnevnog reda. Our agenda is concerned first, so the first point is adoption of agenda. I don't Najprije, e, usvajanje dnevnog reda, ne vidim amandmane i e, zato ću krenuti na drugu točku dnevnog reda koja je nešto dulja. To su primjedbe predsjedavajućeg e, koje je pripremilo tajništvo. Zastupnici su već obavješteni da će se u srijedu ujutro održati sastanak s odborom FAM gdje će se glasati o rodnoj jednakosti i politici oporezivanja. E, kako se istog jutra ne bi preklapao taj sastanak sa sastankom takse 3, molim sve zastupnike da dođu rano na sastanak kako bi sastanak mogao započeti točno u 9 sati. Drugi dio je sažetak preporuka sastanka koordinatora održanog 13. rujna i imenovanja, dakle imenovanja razrednica za 2017. SID, to su razrednice e mi Drugo o Brexitu gdje je predsjedavajući obavijestio o sadašnjim razvojima događaja, umeđu vremenu ih je bilo novih. E, nakon toga ekonomska konvergencija predroženi e, rokovi za EFSU dakle 22. se rujna održalo saslušanje, e, dakle što je sve riješeno i e, zatim radna skupina o pojačanom nadzoru nad Grčkom. Radna, odlučeno je da će ta radna skupina sadržavati u Ekonu u okviru našeg odbora jer on ima svoju nadležnost i radna skupina nastavit će s radom. Sljedeći sastanak koordinatora održat će se 10. listopada je bilo dogovoreno i to se već održalo. Načinjen je <clears throat> kalendar sastanaka koordinatora od ožujka eh, od Mm, siječnja do 2019. godine. Svi vi koji e, idete na sve sastanke već to znate. <clears throat> Zatim, izmjena prijedloga komisije o e, EZAMA, dakle nadzornim tijelima, <clears throat> želi se raditi što je prije moguće i da se izmjenjeni izmijenjeni prijedlozi ne dijele te da se ostane na jednom izvješću. E, možda će se razmotriti za vrijeme pregovora s vijećem da se dio e, i tog dosjeja e, izdvoji. Nadalje, nedavno je 7. rujna predsjednik odbora bio na sastanku EBE u Bijenu, u Beću. <clears throat> Odlučeno je da kada e, predsjednik odbora bude pozvan na takve sastanke da će se na sastanku koordinatora koji prethodi taj sastanak od predsjednik o tome obavijestiti koordinatore. I isto tako napravljen je popis osoba koja će se pozvati na sastanke 2019. godine od ožujka, da od siječnja do ožujka organizirano je da se u, u ponedeljak ode u e, Njemačku, Saveznu Njemačku banku, dakle Deutsche Bundesbank, e, Centralnu Njemačku banku, e, u ponedjeljak u Strasburu i isto tako će se o tome spati prvog i e, drugog četvrtak i petak u prvog i drugog ožujka. <clears throat> Zatim se raspravljalo o različitim dosijejima što se tiče e, pakta o oporezivanju. Traži se mišljenje E, odbora Jurije. A razno je e, dogovoreno da će se organizirati javno saslušanje o digitalnom oparezivanju u e, to 23. listopada. A sljedeći sastanak koordinatora održat će se ovog mjesta, dakle 25. listopada studenog. E, to je bilo sve o priopćenjima predsjednika, a sada nešto o interinstitucionalnim pregovorima. Što se tiče peps pan-europskog mirovinskog proizvoda, e, sastanak se održao 15. E, studenog. Komisija je predstavila četiri non-papera i načinjen je privremeni dogovor. A sljedeći sastanak održat će se 14. prosinca. Prelazimo sada na prvu pravu točku dnevnog reda, to je uvođenje detaljnih tehničkih mjera za oporezivanje trgovine među državama članicama, odnosno e, PDV-a. I sada imamo 25 minuta za ovu raspravu. Izvjestitelj je gospodin Fulvio Matušelo. On nije nazočan, pa će gospodin Gerhard govoriti u njegovo ime. Uvjeren sam da će on rezimirati taj e, prijedlog. Hvala lijepa. Drage kolege, dame i gospodo, pročitat ću izvješće izvjestitelja gospodina Matučela. Prije svega ispričava se što nije u mogućnosti da osobno izrazi stajališta i zahvaljuje meni što ga danas zamjenjujem. Što se tiče e, samog sadržaja, definitivni sustav PDV-a je nešto čime se u Europi dugo bavimo. Sadašnji sustav naime ograničen je. Naš rad e, jeste i e, bit će namijenjen za boljim i jednostavnijim pravilima. Sadašnji se okviri primjenjuju već više desetljeća s obzirom na razvoj društva jedinstvenog tržišta kao i potreba to više nije isto. Europa se e, uveliko razvila i promijenila kao i izazovi su novi i promijenili su se. Prema tome se smatra da ne možemo ništa ne mijenjati. Treba shvatiti sam e, sustav, treba shvatiti funkcioniranje malih i srednjih poduzeća kao i troškove koje bi to uključivalo. Gospodin Matučelo ponosan što je izvjestitelj na ovu temu. Naglašava da njegov rad je zajedno s radom izvjestitelja u sjeni i svog osoblja da će dakle taj rad biti usmjeren da se načini najbolje moguće rješenje kao će funkcionirati na dobar i učinkovit način na jedinstvenom tržištu. Sadašnja situacija e, i nije zadovoljavajuća i sadašnji propisi su ograničavajući. Komisija je e, pružila zanimljive podatke vezane za utjecaj koji to ima. Gospodin Matučelo smatra da moramo smanjiti prijevare i e, da moramo zaštititi negativne posljedice koje oni imaju u Europi. I e, jako će mi biti drago da saslušam vaše mišljenje vezane za e, amantmane, a nakon toga gospodin Matučelo će započeti sa svojim dijelom rada. Raduje se budućoj suradnji i za kraj još jednom zahvaljuje meni. Hvala vam lijepa što ste pročitali mišljenje izvjestitelja. A e, sada je Pekofer nije tu ime S ideja, vjerojatno je gospodin Tang e, taj koji će ga zamijeniti. Hvala je Pekofer e, ne je mogao danas doći iz logističkih razloga, ispričava se, govorit ću u njegovo ime. E, Klub zastupnika SID-a toplo pozdravlja prijedlog komisije za tehničke mjere koje će e, dati <clears throat> temelje za učinkovitiji sustav PDV-a. Jasno je da je sadašnji sustav PDV-a neprikladan kako bi se borila protiv prekograničnih prijevara vezanih za PDV. Treba se pozabaviti razlozima za takvu situaciju i na taj način će se uštedjeti 41 milijarda eura godišnje. E, SED se zalaže za strože kriterije koje će se usklađeno primjenjivati u svim državama članicama i treba ustanoviti koje tvrtke mogu imati status certificiranih tvrtki sa stanovišta poreza. SED se zalaže za potpuno transparentnost e, kada se bude davao taj certifirani status. Pozivamo e, osobe koje nisu oporezive, a nisu iz Europske unije, da se također usklade s ovim propisima. Osim toga, SID traži od izvjestitelja i izvjestelja u sjeni da započnu konstruktivan dijalog o novim vrstava prijevare do kojih bih moglo doći nakon što se uspostavi novi konačan sustav PDV-a. Radujemo se suradnji sa svim kolegama na ovoj temi. Hvala vam lijepa, Paul. Iz ECR-a nema nikoga, baš kao niti iz kluba zastupnika ALDE. E, međutim, Molly Scott Cato iz Zelenih je tu. Ja jesam tu e, de facto i ja zapravo i radim na ovoj temi i vidite da sam oduševljena svime što je vezano za PDV. Mi pozdravljamo da se nešto napravi u ovom mandatu e, po pitanju PDV-a. Podsjetimo da je sadašnji sustav PDV-a iz 1993. uvijek trebao biti privremen. To je još jedna vrsta e, problema i odnosno primjera da vidimo kako se teško stvari miču kada se surađuje s državama članicama i zato je jako dobro da se na ovom paketu sada radi. Sadašnji sustav PDV-a ima sasvim sigurno nedostataka i e, otvorilo otvorio je puno mogućnosti za prijevare različite vrste prijevara stvaraju 50 milijardi funti eh, prijevara, dok eh, cijeli sustav eh, se procjenjuje cjelokupnih prijevala za 250 milijardi. Treba dakle uskladiti transakcije između poduzeća i sve podvrći sustavu bez obzira radili se o domaćoj trgovini ili prekograničnoj trgovini jer to će biti pomak većoj integraciji i povećanju produktivnosti i isto tako značajan pomak da se e, počne <clears throat> nešto činiti za borbu protiv manjkovosti u sustavu koji uzrokuju prijevare. I Međutim, ipak postoje e, neke e, teme o kojima želimo više razgovarati s drugim izvjestiteljima u sjeni dok budemo na tu temu raspravljali u parlamentu. Prije svega treba nam veće povjerenje koje treba izgraditi i e, bolje suradnja među pojedinim poreznim upravama kako bi se e, sve odredbe mogle bolje primjenjivati. Isto tako vrlo je važno da komisija da koordiniranje i odredi prioritete. Smatramo da treba povećati suradnju kroz mreže poreznih uprava i također treba posebnu pozornost obratiti na e, pružatelje usluga iz e, trećih zemalja. A sva e, izuzeća se moraju pažljivo davati i moraju se sve jednako primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji ne slažemo se s povećanjem praga e, preko kojeg se treba svaki e, mjesec podnositi porezna prijava o PDV-u. Dakle, mislimo da to treba izmijeniti. Hvala vam lijepa, molim. E, mislim da su svi e, zastupnici već govorili, pa se nitko neće javiti u okviru slobodnog javljanja za riječ. Ja ću sve malo sažeti. Dakle, ovim prijedlogom izmijenilo bi se oko 200 članaka vezane za sadašnju direktivu o PDV-u. Radi se na pojednostavnjenju načina na koji se oporuzuje roba. To bi bilo na jedinstvenom internetskom portalu i e, tu bismo imali one stop shop za prikupljanje PDV-a. I isto tako e, se govori o povećanim e, obvezama, o izvješćivanju same komisije, a sami izvjetelji u sjeni morat će više poraditi na tome E, što se rokova tiče, rok za ulaganje amandmana je 21. studenog. 10. E, siječnja ćemo o tome raspravljati o amandmanima, a 23. siječnja ćemo glasati na odboru. A sada bojim se da ćemo morati napraviti stanku od 10 minuta dok dođu e, drugi kolege na sastanak. E. E, kako se vrijeme jako pogoršalo, vjerujem da mnogi kolege e, imaju problema da dođu danas do parlamenta. Hvala. 10 minuta stanku.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 Govorit ćemo o pravilima vezanim za oporozivanje poduzeća koji imaju značajno prisustvo na tržištu, e, kao što ćemo govoriti o pozorivanju pružanja različitih digitalnih usluga. To je naša druga rasprava jer ćemo zapravo govoriti o oba prijedloga izvješća. Što se tiče izvješća Rozati o značajnoj digitalnom prisustvu, zastupnici su uložili 215 e, amandmana, velik broj njih uložio je i sam izvjestitelj i povezuju se sa prethodnim prijedlogom o CCTB-u i e, povezuje se sa radom koji na to temu sada e, objavljuje OECD. i razmatra se o daljnjim kriterijima koje će trebati dodati kako bi se definirala E, značajna prisustvo na tržištu. Što se tiče drugog izvješta, 189 amandmana je uloženo, 29 uložio ih je sam izvjestitelj. Govori se dakle o području primjere direktive, pružanju digitalnih sadržaja, e, muzike, videa, teksta kao i online prodaja roba i usluga, putem digitalnih sučelja. Govori se o različitim odredbama kako povlačenja, tako i revizije. Inače, dogovorilo se oko čitavu nizu kompromisnih amandmana i e, glasat ćemo 3. prosinca na ovu temu u e, E, e, u našem odboru. Naš izvjestitelj Darius Rozati je još uvijek u avionu jer je njegov let kasni. Zamijenit će ga kolega. thank um, Hvala lijepa. Pročitat ću bilješke gospodina Rozatija. Prije svega zahvaljujem gospodinu Tangu i drugim izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji. Gospodin Rozati također zahvaljuje tajništvu e, koje je uveliko pomoglo prilikom rada na ovom dosijeu. Od 120 e, amandmana, uključujući 14 kojih je uložio e, izvjestitelj podržavaju prijedlog komisije. Uviđamo da je velik broj E, zastupnika smatra da je dugotrajno oporazivanje digitalnih aktivnosti vrlo značajno. E, to se naročito povezuje i s radom OECD-a. Trebamo dugoročna rješenja kako države članice ne bi jednostrano usvojile vlastita rješenja e, pa bi to dovelo do fragmentiranja funkcioniranja jedinstvenog tržišta i različitih dakle sustava koji bi se primjenjivali. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sijeni e, koje su e, pomogli prilikom izrade kompromisnih amandmana e, koji se mogu svesti u četiri kategorije. Najprije oni koji idu protivnom prijedlogu komisije. Dakle, gospodin Rosać će predložiti da ih se odbije. Drugo, one koji su sa stajališta gospodina Rozatija oni gdje se ne može iznaći većina, odnosno kompromis da se ista postigne. E, treće, e, amandmani oko kojih se mogu načiniti kompromisi i e, na kraju amandmani o kojima će se odlučivati odvojeno, dakle neće biti dio kompromisnih amandmana. Na prvom sastanku izvjestelja, prvi sastanak izvjestelja u Sjeni sada su iza nas i izvjestelju je drago da se čini da će se e, naći kompromisi koji će moći podržati većinom u odboru. Za sada ima 11 kompromisnih amandmana, moguće je da će se ta brojka promijeniti na sljedećem sastanku. Govori se o području e, koji se odnosi na pružanje usluga e, kada se počne provoditi ovaj, e, ova direktiva i kroz prijelazni period od tri godine. Također postoji i odredba o povlačenju i ukratko gospodin Rozati se raduje budućoj suradnji s vijestima u Sjeni i zahvaljujem svima što ste me saslužali. Hvala. O oba izvješća govorit ćemo zajedno. E, Paul Tang je izvjestitelj za drugi izvjestitelj za kratkoročna rješenja, ali on je također izvjestitelj u sjeni za dugoročna rješenja. Vi ćete vjerojatno govoriti o oba zajedno. Da. Da, započet ću sa e, značajnim digitalnim prisustvom, dakle izvješće e, kolege Rozatija. Mi smo sastanke izvjestelja u Sijeni održali u dobroj atmosferi suradnje. Radili smo na pitanjima CCTB-a i CCTB-a. Alen Lamasur i ja smo rekli da je e, jedna od glavnih e, preporuka koje dajemo je to značajno e, prisustvo na tržištu E, ne samo na europskoj razini, već i na nacionalnoj razini. Izvjestitelj Drozati je pozdravio taj naš strukturni pristup. Naravno, još uvijek sada govorimo o definiciji, odnosno području primjene e, e, značajnog prisustva na tržištu. Mi smatramo da u to treba ući i roba i usluge a komisija bi trebala dodati, e, dobiti mandat e, da e, pregovara o toj definiciji. Međutim, u svakom slučaju dobro surađujemo, a stajalište Europskog parlamenta je već o tome donijelo odluke kada je donosilo odluke o CCCTB-u i CCTB-u. Na e, sastancima izvjestitelja u Sjeni govorili smo i o DST-u, dakle ne samo e, o e, značajnom prisustvu, već i o digitalnoj trgovini na internetu. Mislimo da ta dva dosjeja treba sagledati kao cijelinu. Treba dakle smanjiti neopravdani ono porezno opterećenje i na velike e, divove, velike tvrtke i to već i kratkoročno. 4. E, prosinca će se o tome voditi velika rasprava, iako mi glasamo 3. prosinca. Što bi trebalo biti stajalište Europskog parlamenta o tome? O DST još nismo počeli raspravljati. Treba ćemo imati jedinstveno strukturno rješenje, ali želimo i privremeno e, rješenje u obliku DST-a. Međutim, raspravlja se najviše o području primjene e, i imamo e, primjedbe kolegice Žoli, dakle da se uključi prodaja na internetu robe koju također kolegice Žoli i drugih kolega gdje bi se značajno proširilo područje primjene. Dakle, velik broj zastupnika smatra da bi se to područje primjene trebalo proširiti. Sadašnji prijedlog se primjenjuje na Google i Facebook primjer, ali ne primjenjuje se na Netflix i primjenjuje se samo na mali dio Amazona. A također vodi se rasprava i o pragovima neki e, su e, zastupnici predložili prag od 50 e, milijuna. Ester de Lange je također dala prijedlog da se napravi razlika između velikih tvrtki i jako velikih tvrtki. Osobno to smatram zanimljivim kao prijedlog da postoji stopa od 3% između 25 milijuna i 100 milijuna i e, jedan e, veća e, dakle svota od, za preko 100 milijuna kada bi se dala adekvatna porska olakšica. Dakle, zanimljivo je ono što kaže Lange da treba dakle privremene mjere zaista E, usmjeriti na jako velike tvrtke e, kako bi se smanjilo opterećenje za brzo rastuće e, nove firme. Također, razgovara se također o toj klauzuli povlačenja, o tome je govori jedan ministar pred parlamentom. Mislim da je to u skladu s onim što sam rekao u uvodu. To je privremeno rješenje u očekivanju strukturnog rješenja. Dakle, logično je to povezati sa e, dakle, uđenjem i CCTB-a i CCTB-a jer treba uskladiti kako europski sustav oporezivanja poduzeća, tako i nacionalni sustav oporezivanja poduzeća, a potrebno je imati oba aspekta kako bi se nakon toga moglo e, konačno riješiti te privremene mjere. Dakle, dok nemamo to, trebalo bismo zaista imati određenu vrstu dst kako bismo pravično oporezivali. Hvala lijepa. Sada u ime Pučana. E, je Gabriel e, Mato koji je izvjestitelj na izvješće Paula Tanga, e zamijenit će ga kolega Lopez, kojeg sa Fontanje. Hvala gospodine predsjedatelju. Na početku želim zahvaliti izvjestiteljima na obavljenom poslu i na prijedlozima koje su iznijeli. Kolega Mato je koordinator našeg kluba i u tom svojstvu nalazi se na misiji odbora PEŠ. Prema kolegi Mato, jedan modern pravni okvir za PDV je od ključne važnosti za tržište od 500 milijuna potrošača. Kada je riječ o porezu na digitalne usluge, kolega smatra da Europski parlament mora biti realan i vidjeti kako se može dati konkretan doprinos raspravi koja je u tijeku na vijeću. Kolega se zalaže za to da svako poduzeće plati onoliko poreza koliko je potrebno tamo gdje je to potrebno, a isto tako treba hitno iznaći rješenje kako bi poduzeća platila odgovarajuće poreze i da se prime pri tome osigura njihova jednakost e, u smislu tržišnog natjecanja sa tradicionalnim poduzećima. To imamo četiri temeljne napomene. Prvo, koje usluge će podlijegati tom porezu, zatim prijedlog komisije i treće klauzula o reviziji i na kraju kao četvrto ta mjera mora biti prijelazne naravi i kada se jednom uspostavi konačan sustav, taj digitalni porez se mora dokinuti. Kada je riječ o drugim aspektima, kolega Mato nije mišljenja izvjestitelja, dakle proširenje područja primjene i umanjenje poreza su dvije mjere koje zahtijevaju pomno promišljanje. Neke zemlje članice poput Španjolske već rade na izrazi vlastitog prijedloga kojim se niti ne proširuje područje primjene, niti se povećava porez. Povećanje poreza ili proširenje područja primjene su put kojim možemo krenuti, ali tek nakon procjene učinka. Parlament ne može donijeti takvu odluku, a ne znajući sa velikom sigurnošću koje su posljedice takve odluke. Mogući prijedlog e, bio bi zatražiti od komisije jednu dobro dorađenu klauzulu o reviziji i procjenu učinka kako bi se utvrdilo jesu li ove mjere provedive. Kada je riječ o četvrtoj točci, zastupnik Mato smatra da treba uložiti još više napora u uspostavljanje konačnog režima i tako da ovaj prijedlog o digitalnom porezu ostane privremen. I na kraju parlament u ovom procesu ima važnu ulogu, odnosno njegova je uloga dati konstruktivan doprinos cijeloj raspravi, ali pri tome i zadržati svijest o teškoćama na vijeću. Ove mjere moraju ojačati jedinstveno digitalno tržište, A ne smije se ostati na tome da samo neke zemlje članice daju prijedloge o tom smislu, dok druge ne osmišljaju nikakve zakone na ovom području. Hvala vam lijepa. U ime ECR-a Ashley Fox je izvjestitelj u sjedni za oba izvješća, ali nema nikoga iz ECR-a. Sljedeći na redu je Alde i riječima gospodin Tremosa Balsels. Hvala. Ja ću uzeti riječ u ime Petra Ježeka koji nije u Briselu. Kada je riječ o izvješću Rozati o oporezivanju dobiti trgovačkih društava znate digitalne prisutnosti i Petr Ježek pozdravlja napore koje su uložili izvjestitelji u radu na ovom predmetu. I on je i prisustvovao posljednjim e, sastancima i vidio je da su uglavnom amandmani međusobno usklađeni sa onima izvjestitelja i drago mu je što se stavlja snažan naglasak na to da kriteriji i područje primjene trebaju biti dobro promišljeni kako bi se osiguralo što, što dugoročnije i učinkovitije rješenje. Naš je izvjestitelj također zadovoljan činjenicom što se radi na dugoročnom rješenju koje će poštovati integritet manjih poduzeća i pozdravlja prijedlog koji su dali moje kolege u kojem se traži procjena komisije kojom se eh, nastoji utvrditi treba li eh, ovo revidirati nakon e, tri godine nakon stupanja na snagu i on se nada da će se uskoro postići i jedan razuman kompromis po ovom pitanju. E, zatim kada je riječ o drugom e, pitanju za koje je izvjestitelj Paul Tang, ja ću pročitati tekst gospodina Ježeka koji mi je poslao prije nekoliko minuta. Kolega Ježek je već e, to rekao u prethodnim raspravama, odnosno pozdravlja napredak e, u radu na izvješću i prijedloge izvjestitelja i drugih izvjestitelja u Sjeni u vezi ovog predmeta. Naročito pozdravlja sljedeće elemente koje su na posljednjim sastancima kolege istaknuli. Dakle, kriteriji područja primjene i e, definicije ovog poreza trebaju biti odgovarajuće kako niti jedno poduzeće ne bi ostalo izostavljeno i u tom smislu gospodin Ježek pozdravlja prijedloge drugih izvjestitelja u sjeni, odnosno da se zatraži procjena komisije dvije godine nakon stupanja na snagu direktive, a ne tri godine nakon toga kao što je predloženo u posljednjem kompromisu u članku 24. Gospodin Ježek također pozdravlja činjenicu što je se izvjestitelj slaže s time da se porez treba ograničiti poduzeća koja imaju promet veći od 750 milijuna eura globalno kako bi se ograničio učinak na mala i srednja poduzeća. No, amandmani koje su uložili neki od naših kolega kojima se u oporezive subjekte uključuju i poduzeća koja imaju promet e, godišnji od 25 milijuna u Europi može biti problematičan za neke zemlje članice. Dakle, on smatra da trebamo imati na umu da ova direktiva predstavlja jedno privremeno rješenje i zbog toga se slaže sa time da se zadrži ovaj porez na razini poduzeća koja imaju promet od 750 milijuna eura globalno. Gospodin Ježek također se ne slaže sa amandmanom koji su nedavno uložili neki kolege, odnosno da se stopa zadrži na 5% za dobit veću od 500 milijuna eura. Gospodin Ježek smatra da nekim zemljama članicama u vijeću taj prijedlog neće biti prihvatljiva a to se ne možemo priuštiti s obzirom na to da trebamo doći do kompromisa do kraja godine. On bi dakle pozvao druge zastupnike da se drže prijedloga vijeća da stopa bude od 3%. Hvala vam. Thank you very much, Hvala gospodine Tremosa na dolasku i na tome što ste pročitali tekst gospodina Ježeka. Nije tu e, gospođa Žalija, ali zato je umjesto nje ovdje gospođa Scott Cato. Evo ja ću sažeti oba izvješća kako bi uštedili na vremenu. E, dakle, kolegica zahvaljuje gospodinu Rozatiju na dosadašnjem radu i želi izvojiti neke elemente. Naš klub smatra da je važno jednom kada se definira što znači značajno digitalno prisustvo, da se ta definicija uključuje se ugovore o bilateralnom oporezivanju jer će ostati tu neki e, propusti. Tako da smo zatražili od komisije da ponovno pregovara sa zemljama članicama e, o bilateralnim ugovorima o oporezivanju sa zemljama članicama i e, mi bismo to doista pozdravili. Kada je riječ o, klauzuli o dokidanju, pozdravljamo privremeno rješenje i digitalni porez bi trebao prestati postojati sa usvajanjem odgovarajućih direktiva o značajnom e, digitalnom prisustvu i od CCTB-u. Prva ne bi bila dovoljna e, za rješavanje problema izbjegavanja poreza od strane digitalnih poduzeća i kao treće znamo da postoji neka naslaganja u vezi s time, ali mislim da moramo imati jedinstvenu minimalnu poreznu stopu za digitalna poduzeća bez takve stope zapravo e, će se i dalje rušiti porez na dobit poduzeća. I ta utrka u negativnom smislu bi se mogla ubrzati. I dakle, e, Eva želi zahvaliti dosadašnjem radu na predmetu, također i za drugo izvješće i također da treba proširiti područje primjene na poduzeća poput Netflixa i Amazona, odnosno digitalnom svijetu. Teško je razlikovati između korisnika i potrošača budući da oboje mogu pridonijeti dodatnoj vrijednosti digitalnih poduzeća. Također podržavamo podvišenje stope za 3 na 5% budući da se slažemo s izvjestiteljem da je e, procjena marže digitalnih poduzeća u komisijnom prijedlogu vrlo konzervativna. Kada je riječ o pragu, ne slažemo se sa drugim e, izvjestiteljima o sjeni, ne svima, jer smo izbrisali ovaj prag od 150 milijuna eura i mi bismo predložili da se zadrži drugi prag od 150 milijuna eura iz, e, prihoda iz digitalnih usluga. Dakle, ovo je relevantan prag za E, digitalno gospodarstvo i to je već prag koji sprječava obuhvaćanje i malih poduzeća. I na kraju treba izvršiti pritisak na vijeće kako bi ovaj prijedlog bio što brže usvojen, a najbolje mogućnosti postizanja ovog sporazuma bilo bi e, zapravo da se pozovemo na članak 216. E, ugovora o funkcioniranju Europe E, ono što bi omogućilo kvalificiranu većinu u vijeću. Dakle, znamo da su i povjerenici i predsjednik komisije obećali da će se pozvati na članak 116 i ovo je dobra prilika da održe to obećanje. Dakle, mogućnosti smo postići ambiciozan sporazum u vezi sa ova dva predmeta i nadamo se da će parlament pravomjerno odraditi obećanje u vezi sa e, državljanjem pravda, a neke zemlje članice s druge strane i dalje otežavaju napredak u vijeću. Hvala. Nema izvjestitelja u sjeni iz ostalih klubova. Samo sam htio pitati žele li se drugi zastupnici javiti za riječ? Želi li gospodin Tang reagirati? Da. Evo samo ukratko. Želim zahvaliti izvjestiteljima i izvjestiteljima u i njihovim predstavnicima na komentarima. E, što je tu u igri? Dakle, ne možemo dopustiti situaciju da zemlje samostalno djeluju kao što se predlaže u Jedinjoj krajini u Španjolskoj i Italiji. Dakle, trebamo očuvati integritet jedinstvenog tržišta i to zahtjeva također i razgovor i o stopi i o području primjene jer želimo osigurati jednake, za, e, jednake objete za sve. Nismo mi nikakvi revolucionari ako to želimo. Dakle, trebamo govoriti o stopi i o području primjene. Ja tu nemam nikakav dogmatske pristup pristup. I osim toga, ako zahtijevate procjenu učinka, ona će se teško ostvariti jer smo na neistraženom području. Postoji li politička volja da se to ostvari? Da, kao što je rekao Petar Ježek, e, treba nam kratkočočna revizija, ali ne procjena učinka jer će to zapriječiti napredovanje. Dakle, time što inzistiramo na ovom porezu, zapravo ćemo morati razgovarati i sa SAD-om. E, prvo, prvi postupak, e, prva akcija u BEPS-u je bilo oporezivanje digitalne ekonomije, ali to je odgođeno. Dakle, Europa tu mora preuzeti vodstvo i na taj način zalagati se ne samo za europsko, nego i međunarodno rješenje. I na kraju Slažem se sa svima da Europa tu treba ostvariti daleko veći napredak e, i u području cctb a e, i treba također glasovanje većinom i e, oblici suodlučivanja. Korporacije s kojima se moramo nositi su u nekim slučajevima čak i veće od nekih europskih zemalja i zbog toga trebamo imati odgovarajuće ovlasti na europskoj razini i moramo moći djelovati, a to će biti jedino ostvarivo ako ne namećemo jednoglasnost za sve ove pitanja, nego ako se u vijeću bude glasalo jednostavnom većinom. Hvala. Hvala, Hvala, evo predsjedniče. E, hvala vam što mi dopuštate, ako mi dopuštate da vam se obratim nakon izvjestelja Polatanga, ali to ću napraviti na francuskom jeziku ipak. Ne, evo ja želim podržati ovo što je upravo rekao Paul Tang. Naime, trebamo dobro shvatiti da na ovom projektu DEST te stvari su žurne jer određen broj država članica postavio po tom pitanju nacionalne zakonodavne mjere, što je absurdno. Dakle, to čineći te će se zemlje izvrgnuti ruglu, to će biti simbolične takse, porezi, jer u suprotnom bi obeshrabrile ulaganje u digitalni sektor na vlastnom teritoriju. I kao što je to Pol objasnio, u našem je interesu, kao što ste sami rekli to predsjedniče, imati isti porezni sustav u toj oblasti. Tu se naravno radi o novim porezima, na novu tehnologiju koja bi se trebala primjenjivati na cjelokupno jedinstveno tržište. Osim toga, evo, i sam Paul Tang je to rekao, što se tiče ocjene učinka, naravno, trebaju nam ocjene učinka, ali ih nećemo dobiti. Naime, države članice čak ih odbijaju predati vijeću. Što je doista loše, što nas navodi da donosimo odluke, a da ne znamo koje će biti konkretne posljedice, a tu se radi, dobro, s obzirom da se tu radi o porezu koji bi trebao stvoriti prilog od jako malog broja milijardi na razne Europske unije, Evo u Francuskoj, ako sam dobro shvatio, to bi predstavilo prihod od manje od 5,5 milijarde eura godišnje. Dakle, gospodarske posljedice neće biti tragične, niti će prihodi biti znatni. No, bilo se radi o predlogu DST-a ili dugoročnog uvođenja trošarina OECD želi da se očituje prije Europske unije. U biti oni koji zalažu za tu varijantu ne žele nikakav porez. Ja samo ovdje želim reći da su Amerikanci prije tek godin dana usvojili poreznu reformu velikih razmjera koja je sticala izravnog oporezivanja i oporezivanja privatnih eh, subjekata i porez na poduzeća, što nas ovdje izravno e, tiče, a da ni u jednom trenutku nisu rekli e, da li je korisno za njih e, raspravljati pred OECD-om ili s nama raspravljati o tome. E sad, naravno, treba raspravljati u OECD-u sa SAD-om i drugima, jer države nisu jedine na svijetu, ali prije toga svega moramo uspostaviti svoj vlastiti europski sustav, imati svoje jasne stavove, a onda ćemo moći ravnopravno pregovarati. Jer u suprotnom nećemo imati nikakav sustav i bit ćemo primorani pratiti eh, SAD. Hvala. Thank you very much, Alan. Hvala, Alan. I ja bih se priključio o vašem mišljenju, odnosno Unija bi trebala ostvariti ovaj prijedlog. To je izuzetno važno. On je važan eh, i u smislu ravnopravnosti na tržištu i fiskalne politike i za našu ulogu u svijetu. Ovaj rad izvjestitelja i izvjestitelja u Sjeni će pomoći parlamentu da pridonese napretku u vijeću. Hvala svima na raspravi. Imamo tu sada sljedeću točku na dnevnom redu, ali mislim da bi bilo uputno prekinuti na sljedećih 10 minuta, tako da ćemo započeti u 16.15 i razgovarat ćemo o izvješću gospođe Sanders o promicanju rasta tržišta za mala i srednja poduzeća. Hvala, započinjemo za 12 minuta. Dear colleagues, uh, would you be so kind and sit down so... Dragi kolege, molim vas da sjednete kako bismo mogli preći na sljedeću točku dnevnog reda. Now, now 20 Imamo na raspolaganju 20 minuta za točku sedmicu. Se radi o promicanju potrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća. Izvjestiteljica je Ann Sander iz Europske pučke stranke. Radi se o razmatranju amandmana, no evo, odmah predajem riječ izvjestiteljici koja će objasniti što je posrijedi puno bolje od mene. Hvala, hvala predsjedniče. Dopustite najprije da zahvalim kolegama, izvjestiteljima u Sjeni na amandmanima koje su uložili i želim im zahvaliti i na raspravama koje smo imali i zajedničkom dosadašnjem radu. Ovaj tekst tiče se tržišta rasta za malo srednje poduzeća i predstavlja pravu priliku kako bi se razvile platforme, specijalizirane platforme za male i srednja poduzeća. Do sad smo imali samo tri platforme, tako da je nužno ukoliko želimo potaknuti taj pokret, predvidjeti dodatne olakšice kako bi se moglo privući veći broj malih i srednjih poduzeća na tržišta i kako bi se omogućilo razvoj novih platforma. Kao što sam to već rekla, mala i srednja poduzeća predstavljaju više od 99% poduzeća diljem Europske unije i odigrala su ključnu ulogu u ponovnom pokretanju europskog gospodarstva nakon krize. Ako postoje brojni programi za mala i srednja poduzeća u Europi, moramo znati da je jako često, da se često ne uzima u obzir specifičnost tih malih srednjih poduzeća i to vrijedi napose na tekstove financijskih e, uredbi gdje se mali broj prilagodbi predlaže upravo zbog straha, fragmentacije. Iako mogu donekle razumjeti tu brigu, ipak je nužno kako nužno je da pružimo veće značajnije olakšice, što je upravo predviđeno ovim tekstom. S obzirom da smo već uznapredovali s radom, imali smo dva sastanka s izvjestiteljima u Sjeni, jedan sastanak, e, stručni sastanak e, koji, je održan, e, koji će biti održan danas. Mogu vam reći kako smo uznapredovali. Doista mislim da smo dobro napredovali glede čitavog niza tema kao što su ugovori o likvidnosti ili klauzija o reviziji koje se tiču različitih sektorskih zakonodavstava. Također smo pokušali precizirati stvari tamo gdje su postojale svojevrsne sive zone u zakonodavnim odredbama. Danas možemo reći da je preostalo jedno otvorno pitanje koje se tiče popisa iniciranih e, službi osoba koje treba dostaviti e, tijelima vlasti. Dakle, tu postoje dvije dva mišljenja i možda postoji mogućnost da se to riješi. Dakle, prema jednima može se reći da te informacije moraju biti stavljene na raspolaganje poduzećima i mora ih se moći staviti na raspolaganje nadležnim nacionalnim tijelima ukoliko oni to zatraže, a prema drugom mišljenju te informacije treba sustavno slati. Eto, to je ono što je ostalo sporno. Ja se osobno zalažem za to da informacije budu stavljene na raspolaganje isključivo temeljem zahtjeva. Jer ako sustavno budemo slali nadležnim tijelima e, te podatke, onda ćemo stvoriti stroža pravila na ovom tržištu razvoja malih i srednjih poduzeća, nego što je to slučaj na uređenim tržištima koja su rezervirana za druge vrste poduzeća. Dakle, ako želimo olakšati posao malim i srednjim poduzećima, ne možemo s jedne strane reći da je olakšavamo stvari, a s druge strane stvarati stroža pravila. Dakle, evo, to su te dvije stvari koje treba riješiti. Možda postoji još jedan problem oko pragova, ali sve to ne dirajući prospektus i MIFID, no to je nešto o čemu još nismo donijeli konačne odluke, o čemu ćemo i dalje raspravljati. Dakle, sutra ćemo se naći sa izvjesteljima u Sjeni, no već sada bih im željela zahvaliti na dosadašnjoj suradnji. Najpša hvala na izvješću i informacijama o stvarnom napredku. izvijestili u Sjeni je Hvala predsjedniče i hvala i An na njezinu izvješću i prezentaciji. Također želim zahvaliti i komisiji na ovom prijedlogu. Naime, ja doista vjerujem da se ovdje radi o važnom koraku kako bi se olakšalo financiranje i pristup tržištu kapitala za mala i srednja poduzeća i to je nešto zašto se moj klub zalaže još od direktive Prospektus. Dakle, kao što je to An već rekla, imamo nekoliko, imali smo nekoliko jako dugačkih sastanaka radne skupine na ovu temu i drago mi što su moji amandmani velikim dijelom preuzeti u kompromise koje je izvjestiteljica predstavila. Cilj mojih amandmana predsjedniče je bio da zajamčimo ravnotežu između s jedne strane boljeg pristupa financiranju, a s druge boljoj zaštiti ulagača. Tako da mislim da smo unutar kompromisa skoro stvarali pravu ravnotežu. Također podržavam e, rezanje nepotrebnog administrativnog opterećenja, no istovremeno mislim da je važno da nacionalna nadležna tijela i dalje budu informirana. Za mene u biti najkontroverznije u ovom izvješću sljedeće. Definicija malih i srednjih poduzeća. I iako cijenim potrebu da se poveća prag za MIFID, razumijem argumente koji se iznose, no doista sam zabrinuta glede tog prelaženja sa 200 milijuna na 700, 750 milijuna. I po tom pitanju mislim da moj klub želi biti oprezniji. MIFID tek ulazi u ovu igru i mijenjamo definiciju, a da nismo dobro razmotrili utjecaj koji to može imati i drugdje. Ja doista želim dati više poticaja za mala srednja poduzeća kako bi što veći broj njih mogao koristiti rastuće tržište MSP-ova. No, u nekim državama članicama, znate, ako se bude išlo na 750 milijuna ili čak i 500 milijuna nadalje, onda ćemo imati, možemo imati u nekim zemljama doista glavninu organiz, organizacija i to može imati određene konsekvence ne samo za njihovo stupanje na tržište rasta, već dovesti u pitanje puno toga što smo radili na utaj poreza. Tu bismo stvarali nove sive zone i donekle nesnoće oko toga koji su e, projekti prihvatljivi koji mogu biti uzeti u obzir za financiranje putem Europske investicijske banke. Dakle, evo, to je ono što je za nas donekle problematično, ali ne želimo ići na uštrb financiranja malih najmanjih poduzeća. Dakle, evo, to su nam dakle dva ključna kompromisa koja trebamo, za koja trebamo naći rješenja na sljedećem e, sastanku radne skupine, barem što se nas tiče. Evo, osim toga, evo, doista e, zahvaljujem An i veselim se nastavku rada. Hvala Nina. Nemamo nikoga iz redova ECR-a, ako se ne varam, ali gospodin Tremosa je u sjeni Aldea. Najpša Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti gospođu Sandra na njezinoj suradnji i duhu suradnje, no s obzirom da moj francuski nije dovoljno dobar na sreću na engleskom. dragi kolege, brojni, mnogi od nas dolaze iz različitih izbornih e, područja, no svugdje su male srednje poduzeća za sve nas e, Evo, glavnina naš poslovni subjekata, ja sam evo, iz Katalonije, imamo 8000 multinacionalnih poduzeća, ali pola milijuna malih srednjih poduzeća. I zato, kao i u mnojim drugim dijelovima Unije, za nas je jako važno da mala srednja poduzeća imaju eh, adekvatan pristup financiranju i poputine želim zahvaliti komisiji na inicijativi jer trebamo potaknuti pristup tržištima kapitala ovih MSP-ova. No također moramo, ne možemo ni primijetiti da MSP-ovi diljem Europe nemaju iste mogućnosti, dakle u nordijskim zemljama Unije postoje različita raznovrsne mogućnosti financiranja, a na jugu Europe problem je taj što veliki broj malo srednjih poduzeća najčešće imaju na raspolaganju samo jedan izvor financiranja, to su bankovni krediti i zato su nam potrebne direktive i mjere poput ove kako bismo uskladili i proširili najbolje prakse koje postoje diljem Unije. Sada bi se osvrnuo konkretno na određene kompromise. kompromisu A tražimo jaču ulogu ESME jer smatramo da njeni stručnjaci mogu biti od velike pomoći komisiji i mi liberali slažemo se svim kompromisima. Drago nam je vidjeti dobru volju izvjestiteljice. No, što se tiče kompromisa B, doista bismo željeli da se to ponovno razmotri na sutrašnjem sastanku, jer mm, puno nam je bolje bio prvobitni E, prvobitna verzija. Što se tiče za kraj e, kompromisa C, evo kao što je to Nina rekla, ni mi ne želimo stvarati nove administrativne mjere i opterećenja za MSP-ove. u njihovom traženju financija. Dakle, moramo razjasniti ovaj kompromis C, ali što se oslog tiče, evo, zadovoljni smo, vidimo u kompromisu E, da su e, omogućeni pristupi likvidnosti, dakle ovo je jako važno. Dakle, evo, o tome ćemo razgovarati sutra i nadam se da ćemo imati veliku većinu i konsenzus za ovo izvješće. Hvala vam, gospodine gospodinu Tremosa, nemamo izvjestitelja iz redova zelenih, no gospođa Lopez Bermero iz GUA je tu, tako da e, ona je naša zadnja izvjestiteljica u sjeni. Hvala predsjedniče. Prvo, najprije želim zahvaliti gospođi Sander na njeznu radu i užnom naporu da se bavi ovako stručnom i tehničkom temom. A sada, uporaba ovog instrumenta bojim se da se neće poboljšati svojim tehničkim pravilima u biti, trebalo bi revidirati cjelokupni kupnu koncepciju ovog programa. Iz tog razloga smatramo da će naša očekivanja biti, e, da ćemo biti razočarani. Mala srednje srednja poduzeća paze se mehanizama financiranja koja koji postoje, jer postoji pravi, prava opasnost e, za njih eh, da ne budu u stanju zadržati svoju imovinu. Dakle, treba inzistirati na komunikaciji, informacijama, to je jako važan aspekt. Treba isto tako pojačati sve mehanizme koji će zajamčiti da vlasništvo ne bude dovedeno u pitanje kada se koriste takva sredstva. Zatim čini mi se da se definicija malih srednjih poduzeća treba ticati malih i srednjih poduzeća, upravo i ne treba tu nikakva e, nejasnoća biti. Dakle, proširenje e, oblika poduzeća koji mogu koristiti tu vrstu financija, može narušiti cijeli e, program i sustav i može dovesti u pitanje transparentnosti nadzor ovih tržišta. I za kraj, mislimo da je bilo korisno da se olakša administrativno opterećenje i treba zaštititi nacionalne NC-ove, dakle nacionalna kontrolna mjesta, nadležna tijela koja moraju biti e, prisutna i to je u interesu malih srednjih poduzeća u općem interesu. Evo, to su naša pitanja. No, u svakom slučaju nastavit ćemo surađivati s vama kako bismo stvarali najbolji mogući rezultat. Hvala, ovo je naš zadnji izvjestelj u sjeni. Ne znam da li izvjesteljica ovo želi komentirati. Ne, nemam nikakvih posljednjih komentara. Još jednom zahvaljujem kolegama i nastavit ćemo sutra razgovor e, o ovoj temi. Hvala, pusti još da naglasim da doista cijenim vašu spremnost e, za suradnju i siguran sam da ćete ima, ostvariti dobre rezultate. Dakle, u odboru Ekon 3. E, prosinca se glasa, a na plenarnoj ćemo tek vidjeti. Dakle, mi smo zaključili točku 7. i sada Bez prekida možemo preći na osmu točku uspostava programa fiskali za suradnju u području oporezivanja. Izvjestitelj je Sven Gigold, tu se radi isto tako o razmatranju amandmana. 35 je amandmana uložio izvjestitelj, 77 drugi kolege. Rečeno mi je da su kompromisi, da se radi na kompromisima, no evo odmah ću predati riječ izvjestitelju, a zatim izvjestiteljima u sjeni. Dakle, gospodine Gigold, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. Želim vas jednostavno obavijestiti da su kompromisni amandmani podijeljeni i e, da e, dobro napredujemo s političkog stanovišta. Radi se o vrlo dosadnom izvješću e, koji je e, zapravo u suprotnosti, ta dosada je u suprotnosti s time koliko je cijelo pitanje važno. I dobra tradicija Europskog parlamenta je u tome da se bori protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i poreznih prijevara. U tom e, duhu moram reći da su sačinjeni i amandmani. Bilo mi je jako drago da e, u svim e, političkim klubovima s jednim izuzetkom se itekako su se podržale ključne ideje koje sam ja uveo u izvješće Fiskalis. Konzultirali smo i neke druge dionike koji su omogućili da se neke stvari iznijansiraju. Međutim, svi su ključni prijedlozi, prijedlozi koji su dobili podršku i hvala na poboljšanju svim kolegama. Dakle, e, pitanje samo po sebi nije bilo kontroversno. Htjeli smo da se cijeli projekt učini transparentnijim i isto tako htjeli smo da politički prioriteti koje smo ovdje stavili u smislu našeg posebnog odbora da se e, oni e, financiraju kada radimo na poboljšanju suradnje među nacionalnim poreznim upravama. Isto tako govorilo se i o tome da bismo trebali izdvojiti više proračunskih sredstava u VFO za to. Jedino klub zastupnika ECR, čiji zastupnici danas nisu ovdje, e, nisu podržali jedno, a to je da damo pomoć zemljama u razvoju kako bi i oni sudjelovali u multilateralnoj razmjeni informacije. Smatramo da je to vrlo važno jer razvijeni svijet automatski razmjenjuje informacije dok neke zemlje u razvoju imaju problema s time. A s obzirom na iskustvo koje ima Europa, ona bi im mogla pomoći na tom planu. Dakle, mogli bismo raditi izvan granica 27 država odnosno 28 članica, država članica Europske unije. ECR također nije podržao popis prioritetnih e, pitanja. To je zapravo popis smjernica kojim se daju prioriteti programa Fiskalis. Nažalost, oni koji su e, e, postavili najviše upitnika u amandmanima nisu sada tu. Međutim, 20 studenog održat ćemo sastanak izvjesenja u sjeni i realno gledano s obzirom na potporu koju sada imamo e, mislim da ćemo e, glasati 27. studenog a na plenarnoj e, sjednici će to također ići na glasanje to je jedno od tema u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Također ovdje pokušavamo brzo raditi budući da se radi o temi iz VFO-a i jako nam je drago da se ovdje tako moglo postupiti. Fiskalis je koristan program, pokazao je dodanu vrijednost koju pruža i jako nam je drago da smo ga mogli pomalo poboljšati. E, hvala što ste nam predstavili ovo dosadno, ali vrlo važno izvješće. Alen, hoćete li e, vi govoriti u ime EPP-a jer gospodin Stolojan nije na sastanku? Rado bih to e, učinio, međutim nisam upoznat sa stajalištem kolege Stolojana, međutim u potpunosti dijelim o mišljenje samog izvjestitelja. Mislim da on e, ovoj temi, e, ovoj temi govori s malo humora kada kaže da se radi o dosadnoj temi. Ovo je vrlo, vrlo značajno izvješće i mislim iz političkog stanovišta također u ovom mandatu smo radili na borbi protiv optimizacije poreza i poreznih prijevara i uspostavljanje zajedničkih pravila Europske unije koje idu sve do CCCTB-a. Dakle, ako smo to postigli u ovom mandatu, mislim da e, ovaj parlamentarni saziv nije izgubljen da nismo izgubili vrijeme. Hvala. Da li će sada govoriti gospodin Bajeru i Mesideja? ideja? A, je, je izvjestelj u sjeni, a, budući e, da njega nema, i ja sam koordinatorica pa ću biti izvjestiteljica u sjeni za izvjestelja u sjeni. Dakle, pogledali smo to izvješće, vidjet ćemo gdje se izrađuju kompromisni amandmani. Naravno, najviše ćemo inzistirati i jesu li naše sugestije dobro integrirane. Ono što je za nas važno je naravno da se sve to e, stavi u spregu sa DAKom 2, 3 i 4 i da se radi na razmjeni informacija zatim da se obučavaju administratori, da se upoznaju s novim kompjutorskim programima i tako dalje. E, drugo je da se vidi koji problemi postoji prilikom suradnje poreznih uprava u Europi te da se počne razmišljati bili te porezne uprave mogle biti e, zastupljene u Briselu, bili mogli imati neku vrstu predstavništva kako sve te e, sva ta mm, ministarstva ne bi radila u, samo u vlastitim okvirima. Tu treba promijeniti kulturu, odnosno način na koji oni rade. Inzistiramo inače na amandmanu broj 74 jer predlažemo da u okviru različitih seminara i E, mogućnosti kontakata koji se otvaraju za e, te porezne vlasti, da tu budu zastupljeni i predstavnici sindikata tih tijela. Jer sindikati su često svjesni e, uloga svega toga i mogli bi vrlo korisno surađivati i obavijestiti o nekim stvarima E, e, centralna e, tijela. E, mislimo da treba imati dakle jedno neovisno tijelo koje će organizirati redovne kontakte. tu treba možda surađivati i Europska komisija i Europski parlament kako bismo mogli dati još više informacija o tome kako treba surađivati. Naravno, po svim pitanjima vezan za pranje novca podržavamo izvjestitelja. Isto tako što se tiče napredaka digitalnog gospodarstva, to ostaje izazov koji nećemo riješiti programom Fiskalis. Ali izvjesno je da program Fiskalis mora e, se prilagoditi digitalizaciji ekonomije i dakle na smanjivanju poreznih prijevara. Hvala lijepa gospođo Berez. izvjestitelj ecr nije tu. Šteta kao što je rekao gospodin Gigoldman, međutim gospodin Tremosa je tu koji danas predstavlja ALDE na našem sastanku. Dakle, ja ću biti izvjestitelj u sjeni, naše izvjestiteljice u sjeni, Karoline Karolina mi je rekla e, sve da si jako dobro radio i zato ti želim čestitati. Ja ću jednostavno pročitati e, ono što mi je rekla. E, Sven, dakle, napravite vrlo dobro izvješće. I, dakle, iznijeli smo čitav niz amantmana, a prioritet treba biti na onome što rade države članice Europske unije, a e, bude li proračun to omogućio, treba načiniti nešto i za e, e, zemlje u razvoju. Nadalje, Karolina mi je rekla da mjere za borbu protiv prijevara bi mogli jednostavno izmjestiti tu prijevaru u susjedne zemlje pa bi komisija sve to trebala nadzirati. E, treće, treba modernizirati E, instrumente i alate koji postoje za informiranje kako bi oni moderni bili isti u cijeloj Europskoj uniji. Nadalje treba povećati proračun na 330 milijuna eura. Slično smo napravili u prelaznom izvješću VFO-a što smo ga usvojili prošli tjedna. I isto tako tražimo od Europske komisije da usvoji e, zakonodavne akte i e, četiri e, da se izvješćivanja država članica jednostavno pretvore u jedinstven godišnji izvještaj. Karolin zahvaljuje i raduje se suradnji. Hvala lijepa tremoze i Balsels, vi vrlo korisno danas zamjenjujete sve kolege iz Aldeja. Iz GUA e se nitko ne javlja, nitko nije tu niti iz ENF-a. Želi li se možda neko slobodno javiti za riječ sada ili pak predstavnik komisije? Ne, dakle, Sven, izvolite. E, dragi izvjestitelji u sjeni i dragi e, e izvi, Alane, dragi izvjestitelji e, u sjeni za izvjestelje u sjeni. Hvala svima onima koji su se javili. slažem se svim što je rečeno, uključujući iz amandmane gospodina Stola, a naš, ono što je rekla Pervanš Berez za socijaliste i demokrate. Naravno, i ja podržavam vaš prijedlog da se organizira takav jedan seminar. Međutim, koliko sam shvatio iz prethodnih rasprava koje smo vodili, da smo htjeli stvoriti nešto što će biti formalnije institucionalizirano. Dobili smo i informacije da mogućnost da države članice to prihvate, primjerice da postoji ured fiskalisa koji će biti zapravo kontaktni centar za nacionalne porezne uprave da je to nešto što države članice vjerojatno ne bi prihvatile, pa zato to za sada i nije u izvješću. Nisam niti primio amandman u tom smislu. Ako to i dalje želite, prvenstveno vi za SID-a, molim da na sastanku u srijed, odnosno u utorak to najavite. Što se mene tiče, to je u redu. Što se tiče amandmana kluba ALDE, svi su integrirani u kompromisne amandmane, osim jednog. Mislim da je s pravnog stanovišta to nemoguće. Vi tražite e, prioritetnu listu na prvoj razini koju treba izmijeniti delegiranim aktom. Dakle, ili ćemo imati nešto na prvoj razini, u tom slučaju se ne može izmijeniti delegiranim aktom, ili nešto stoji u delegiranom aktu. Međutim, ako je na e, prvoj razini ne može se zamijeniti delegiranim aktom. Tome treba pristupiti na drugi način. Naravno, otvoren sam e, da, za dogovor oko toga. Ukratko, nastavimo dobro surađivati na ovoj temi i e, pokušajmo omogućiti da fiskalis bude transparentniji, da e, dobije više smjernica od strane Europskog parlamenta, ali također i više sredstava jer se pokazao kao koristan program. Hvala lijepa i e, hvala izvjestelju i izvjestiteljima u Sijeni. 27. studenog ćemo glasati na sastanku našeg odbora. Ovim smo završili osmu točku dnevnog reda. Sada imamo kratku stanku od pet minuta i onda e, mislim, ako sam dobro shvatio, e, kolegica Berez će predsjedavati sastankom. E, hvala lijepa, započnemo za svega par minuta. Euh, Dragi kolege, nastavimo s radom. Pola minute prije e, nego li što je bilo predviđeno, prelazimo na devetu točku dnevnog reda gdje ćemo ispitati izvješće Nine Gil, dakle raspravljati ćemo o njemu. E, radi se o referentnim vrijednostima, o e, nisko niskim ugljičnim emisijama i emisijama s pozitivnim utjecajem. Mi e, dakle smo u fazi raspravljanja amandmana, a također e, i Envi Itre se bave tim pitanjem. Nina Gil, izvolite da biste nam izložili e, nešto o 240 amandmana koji su uloženi. Imat ćemo dakle o što šta za raspravljati. Hvala lijepa. Ukratko ću e, sažeti moje izvješće. Želimo jednostavno svugdje staviti održivost, dakle u o, kad se radi o financijskim referentnim vrijednostima i mislimo da se ovo izvješće ne smije usredotočiti samo na jedno usko tržište, već da referentne vrijednosti, financijske referentne vrijednosti trebamo uskladiti s Pariškim sporazumom. U budućnosti e, moramo omogućiti da imamo pravnu i svjesnost i utemeljenost i to treba povesti s ovim prijedlostima. Unijela sam neke novine da se podrža konkurentnost sektora, analiziramo naknade, one moraju biti transparentne, a također postoji i odredba o reviziji kojom se treba analizirati utjecaj ove novog propisa. Također gledamo da li se referentne vrijednosti, jesu li one usklađene s Parijskim sporazumom. 240 amandmana je uglavnom su uložili koordinatorima par amandmana drugih e, kolega. Mi smo kao izvjestitelji raspravljali o tim amandmanama, izvjestelji izvjestitelji u sjeni. I e, Dakle, samo ime o referentnim vrijednostima niskougljičnih emisija i pozitivnog utjecaja e, tih e, referentnih emisija. Jednostavno, mnogi smatraju da e, naslov i te, te riječi jednostavno ne ukazuju na ono što se krije iz izvječaja i što se pokušava postići i jednostavno želimo izbjeći kako bi, e, da, bi ulagači ušli u zabludu. E, želimo također održivost uvesti u e, sve kategorije financiranja i smatrali smo dakle da kako bismo to napravili da trebamo uvesti različite kategorije. Imena su inače i nazivi za ovo izvješće bili različiti od referentnih vrijednosti za pozitivan utjecaj na okoliš ili pak referentne vrijednosti usklađene s Pariškim sporazumom kao i nekoliko drugih. E, danas ću e, podijeliti kompromisni amandman e, kolegama sa svim tim imenima kako bismo se dogovorili oko dvije ili tri formulacije u srijedu se inače sastajemo kao izvjestitelji pa ćemo se time pozabaviti. Druga velika tema gdje je uloženo 25 amandmana odnose se na komisiju i delegirane akte. Brišemo e, svaki delegirani akt e, upućen komisiji i jako se puno raspravljalo o pitanjima prve i druge razine i uloge koje oni tu imaju. Načinili smo kompromisne amandmane koje ću vam također podijeliti i pokušat ćemo vidjeti što kako možemo sve što više toga definirati na prvoj razini, a da jednostavno ne budemo previše preskriptivni, moramo jednostavno naći pragmatičan pristup. Treće područje gdje je uloženo 50 amandmana odnosi se na sam prilog. Govori se o tome na koji način treba u ovo uključiti Europsku komisiju. kakvu ulogu treba igrati e, komisija nadzornika ili pak neko ko će izdavati licence, a neki e, čak predlažu da sve prepustimo samom, u ruke samom industrijskom e, sektoru koji ipak ima dozu, određenu dozu iskustva na tom planu. I za početak, e, četvrto, i za kraj, dakle, kategorije proširenja E, same e, područja e, referentnih vrijednosti. Izvjestiteljica u sjeni Ansander kao i koordinator Pučana su to dali a, <clears throat> i kolegica iz Aldea je također uložila amandman. <clears throat> Znam da mnoge brine što se događa sa samim referentnim vrijednostima u uredbi o referentnim vrijednostima. Međutim, ne znam je li ovo mjesto gdje se to treba rješavati. A to kolege pokušavaju napraviti. E, slični amandmani uloženi su kada se, e, se revidirala nadzorna tijela. Pa zato molim da mi ovaj odbor kaže što misle o tome. Naime, trebamo li se baviti ovim pitanjem e, u ovim okvirima, dakle u ovom dosjeu, što bi zapravo bilo problematično jer mi zapravo želimo uvijek da zakonodavstvo bude što bolje, a zapravo to ne želimo e, unijeti u e, ovu temu. Ja ću kasnije kada se odbor ovom izjasni dati neke kompromisne amantmane. Pričekat ću dakle da čujem što kolege imaju za reći prije nego što ja bilo što budem komentirala. Hvala u ime Pučana. Mislim da je Alen Lamasur taj koji će zamijeniti Ansander. E, hvala e, iz predsjednice u Sijeni, a danas je ovo sasvim sigurno e, poslije podne e, izvjestitelja u sjeni ljudi u sjeni. A e, moram reći da je to sigurno zato što je danas 40-godišnjica smrti Žaka Brela koji jako lijepoj pjesmi kaže nemoj me napustiti, neka želim biti sjena tvog psa, sjena tvoje ruke. <laughs> Dakle, u tom duhu želim e, izraziti stajalište, odnosno predstavljam stajalište Ansander. Ona smatra da ova uredba mora ukaziti na minimalne referentne vrijednosti za niskougljične emisije i pozitivne ugljične emisije u EU. Međutim, smatra da moramo biti realni jer ne možemo tražiti od svih u Europi da se podvrgnu Parijskom sporazumu, dakle svi pokazatelji. Ono što treba napraviti je smanjiti um, emisije stakleničkih plinova. Nema smisla proširiti postojeći primjere teksta jer to ne bi bilo prilično čitljivo, dovoljno čitljivo za ulagače. Predviđa se dakle čitav niz mjera i s druge razine koje trebaju biti samo na tehničkoj razini. Mislim da se tu Ansander slaže s izvjestiteljicom. Kada se radi o više političkim pitanjima, onda oni trebaju biti predmet dogovora su zakonodavaca. Što se tiče onih koji upravljaju pokazateljima, ključno bi bilo da pravila budu dovoljno fleksibilna kako bi omogućila financijsku inovaciju i brzi tehnološki razvoj u sektoru održivih financija tako možemo biti sigurni da će se u prilogu naći nešto kako bi se to, ta fleksibilnost sačuvala. O tome je također govorila izvjestiteljica. Što se tiče pokazatelja lokaliziranih u trećim zemljama, oni još nisu upisani u Europi i zbog takvih postupaka nalazimo u situaciji gdje europske financijske institucije od 2020. godine više neće moći koristiti te pokazatelje, što ukazuje na mogućnost destabilizacije. Moramo se time detaljnije najvažnije dakle pozabaviti. Osim toga, Zbog važnosti mjera druge razine koje su predviđene za ovaj tekst, Ansander smatra da se ovo uredba treba početi primjenjivati samo kada se te mjere objave. Isto tako želi da tranzicija prema održivijem gospodarstvu ne bi smjela isključiti ne a priori neke gospodarske sektore. Svi bi trebali imati za cilj e, da svaki sektor bude obuhvaćen u ovo, a isključiti neke sektore išlo bi protiv onoga što predlaže komisija. Hvala lijepa. Za ECR nitko nije tu. A u ime liberala tu je izvjestiteljica u sjeni kojoj dajem riječ. Gospođo Gil, poštovane kolege, kao što sam i prije rekla, pozdravljam prijedlog komisije, što znači da vjerujemo u stvaranje europskog brenda za niske emisije ugljika ili za mjerila u vezi sa klimatskim prijelazima. Takvi brendovi mogu također olakšati prijelaz na nove standarde i to znači da bi bilo zapravo ovo korištenje mjerila prepušteno zemljama članicama na izbor. Obavezno korištenje takvih mjerila nije poželjno zato jer podrazumijeva dva rizika. Odnosno, bilo bi na početku vrlo teško odrediti područje primjene. Drugo, postoja bi opasnost da se preskribira metodologija i time oguši konkurencija na tržištu ili komisija i zakonodavci bi morali određivati prikladna mjerila i u tom slučaju bi preuzeli zapravo dužnosti potrošača. Jer ne smijemo zaboraviti da sama mjerila ne određuju smjer kretanja kapitala. To ovisi o odabiru ulagača. Hvala. Merci euh, pour le groupe des Hvala. A u ime zelenih moliskot Scott Cato. Hvala i hvala Nini na vrlo konstruktivnom e, dosadašnjem radu na ovom predmetu i to u dobroj atmosferi. Organizirala je nekoliko sastanka izvjestitelja u Sjeni imali smo već dosta dobre rasprave o tome. Slažemo se da i definicije i nazivi mjerila koje je predložila komisija ne trebaju se mijenjati. Cilj zelenih je biti razumno ambiciozan kada je riječ o postizanju ciljeva u vezi sa klimatskim e, promjenama, ali isto tako i ne previše prespektivni kada je riječ o zbranju tih mjerila. Dakle, ova mjerila će se odnositi na mjere uštede ugljika i to e, komisija određuje kao referentne mjere i u svjetlu prijedloga komisije smatramo da parlament treba preuzeti vodstvo i unijeti tu značajna poboljšanja. Drago mi je da se predlaže uvođenja mjerila za klimatsku tranziciju i to je naišlo na dobar odaziv i ta mjerila trebaju obuhvatiti samo poduzeća koja su već ozelenjena i to bi sada bio tek mali broj poduzeća, ali to trebamo jasno definirati radi ulagača koji žele ulagati e, u to tržište. No, takva mjerila bi obuhvatila i one koji još se nisu uskladili sa Pariškim sporazumom, ali su pokazali zalaganje za postizanje tih ciljeva i zapravo imaju i vrlo pouzdane planove o smanjenju emisija ugljika i to bi potaklo veliku većinu poduzeća koja se još nisu skladila sa Pariškim sporazumom da u razumnom roku smanje emisije ugljika i e, također to bi onda prešlo u glavni trend. No ne slažemo se sa definicijama i metodologijama koje predlažu nadoknađivanje ušteda ugljika zapravo Sva poduzeća koja će poštovati ova mjerila trebaju ambiciozno i e, pozitivno pridonositi smanjenju ugljika, a ne nadoknađujući e, propuste na jednoj strani, dobicima na drugoj. Trebamo također surađivati s drugim klubovima kako bismo osigurali rješenja koja će omogućiti kvalitetna mjerila, ali neće ugušiti inovacije. Također, e, znanost o klimi stalno napreduje, što znači da trebamo ugraditi u mjerila i najnovija saznanja. Također, želim e, reći da su neki dijelovi prijedloga komisije i udostručeni budući da je to prisutno i drugim dijelovima direktive o financijskim mjerilima tako da mi zapravo želimo poručiti neka brisanja i želimo pozvati kolege da e, nas u tome podrže. I na kraju protivimo se onim amandmanima koji žele izmjeriti dio direktive o financijskim mjerilima, krovne direktive i to je nevezano za mjerila u vezi sa ugljikom. I mi vidimo da su ti amandmani možda proizišli iz nekog e, lobiranja financijske industrije koja žele ostvariti svoje ciljeve, ali ne smatramo da je to smisleno i da može također i naštetiti sporazumu o ovom prijedlogu. Neki tvrde da su ti amandmani potrebni kako bi se izbjeglo remećenje tržišta financija, ali nismo čuli ništa u tom smislu o nadzornih tijela koja nadziru financijsku stabilnost. Dakle, Evo, imamo već dosta dobar e, sporazum i mislim da ćemo daljnjim radom sa izvjestiteljicom nastaviti jačati prijedlog komisije. Najpša hvala na vašem doprinosu u ovoj raspravi. Guje očito nije zastupljeno ovdje, a ni drugi klub zastupnika. Komisija je nazočna, ali se ne želi očito, tako da joj neću dati riječ. No, u slobodnom javljanju za riječ dajem najprije riječ Sirpi Pitikajnen. Sirpa, izvoli. Hvala. Dosta veliki broj kolega je e, radilo na izvješću na vlastitu inicijativu o održivim financijama i ovoj klauzuli. I svjesni smo dijela problema, a to je da se ne trebamo usredotočiti samo na klimu, jer ako je tome tako, Postavlja se pitanje kakav je učinak toga, dakle dolazi do stvaranja mjehura i problema poput palminog ulja jer se ne vodi dovoljno računa o učinku na druga područja okoliša i učinkovito korištenje resursa i posljedično također i na pitanje gospodarskog i socijalnog upravljanja. Sva mjerila trebaju uzeti u obzir i druge elemente ili u najmanju ruku moraju osigurati poštovanje načela ne šteti. No, i ja se nadam da će u svakom slučaju učinak na okoliš biti pozitivan. Budući da nismo razmišljali o crnom, crnoj listi, to bi bilo izvedivo, ali ne i najučinkovitiji način postupanja. Dakle, mjerila bi trebala sadržavati takve elemente koje također uzimaju u obzir negativne učinke i to je možda malo teže ostvariti i predvidjeti u mjerilima. Ali mjerila se moraju temeljiti na pokazateljima i mi smo to uveli svojim izvješćem. I to je također uzeto u obzir ovom klauzulom, a namjerava se to sada preuzeti i u taksonomiji. Dakle, mislim da bi trebalo to biti uvršteno i mjerila. Dakle, kada se osmišljava mjerilo, možete sami odrediti koliko želite očuvati bioraznolikost ili postići pozitivan učinak na klimu i tako dalje, ali kada pristupate izračunu, on se mora temeljiti na usklađenim pokazateljima koje treba tek razraditi i to uz pomoć istovjetne analize životnog ciklusa. Dakle, ne možemo imati različite propise i metodologije izračuna za određene sektore i različito zakonodavstvo. A ako se služimo već tim pokazateljima, možemo reći da to da je dobar ili loš doprinos bio raznolikosti i to ima ogroman učinak na klimu ili ne šteti. Ili kada je riječ pak o, hrani, evo kao što je pokazano slučajem palminog ulja, to može imati određen eh, pozitivan učinak na jednoj strani, a ogroman negativan učinak na eh, drugoj strani. Ili također kada je riječ o biogorivima i analizi životnog ciklusa, to bi pokazalo recimo da ako uvozite palmino ulje iz drugih eh, dijelova svijeta, imate ogroman klimatski otisak i energetski otisak koji bi bili negativni, tako da taj to mjerilo ne bi bilo pozitivno, to mjerilo koje potiče razvoj takvih djelatnosti. E, još bi se kratko na nešto osvrnula. jer ovo su važni korici koje poduzimamo po pitanju klimatskih promjena i učinkovitog korištenja resursa i to je važno i za financijsko računovodstvo. Dakle, trebamo imati usklađeni pristup i u taksonomiji mjerila i u objavljivanju informacija. Evo, ja sam htjela ukratko iznijeti svoje mišljenje koje sam ugradila i u amandmane. Nadam se da ćete ga uzeti u obzir kada konačno budete radili na amandmanima, odnosno na kompromisnim amandmanima. Hvala. podržavam Sirpu u tome da Europska unija treba osigurati sinergiju dakle, između planeta ljudi i osvarivanja dobiti. I postoji sadanje u vezi sa dubinskom analizom i objavljivanjem informacija, odnosno parlament želi i također e, uvesti u so zakonodavstvo razmatranje u vezi sa socijalnim i ekonomskim upravljanjem. I tu zapravo se dovodi u pitanje i vjerodostojnost akcijskog plana. Dakle, ti elementi postaju, moraju postati dijelom e, opće ekonomije i zapravo glavna poruka Europskog parlamenta mora biti da trebamo podržati plane. Dakle, trebamo osobiti potencijal eh, ovih eh, ozelenjenih poduzeća u ovom smislu. I također još jedna napomena o mjerilima. Predsjednik eh, skupine stručnjaka je doista naglašavao pitanje mjerila, odnosno svi se boje da bi oni mogli e, navesti na krivi zaključak i to je on sam naglasio i ja sam uložio jedan amandman Da, i tu se slažem sa e, da se tu osvrćemo i na Pariški sporazum i U mojem stoji da e, za četiri godine mjerala biti, mora biti u skladu sa pariškim sporazumom. I to je jedan pristup, ali ono što sam htio postići tim amandmanom jest da se socijalno gospodarsko upravljanje također e, e, pretvori u sastavni dio donošenja odluka. I vidio sam jedan amandman Nine Gil u kojem stoji da oni koji upravljaju ključnim e, mjerilima trebaju se koristiti podacima koji su u skladu sa obvezama preuzetim temeljem pražiškog sporazuma i europskog zakonodavstva. Što znači da e, ne moraju biti usklađene i sva mjerila, nego samo ključna mjerila. I ja sam samo htio to istaknuti, odnosno da je skupina stručnjaka na visokoj razini, da je njihov eh, predstavnik eh, ukazao na to kako eh, treba uvrstiti također i ova razmatranja u djelovanje financijskog sektora. Ja bih sada želio uzeti riječ i dati svoj doprinos. Dakle, ovdje se radi o mjerilima u ugljiku. Jako je dobro što smo imali, što smo vodili raspravu na skupini na viskoj razini i uzeti u obzir sve sva pitanja koja se tiču okoliša, socijalnih pitanja i pitanja upravljanja raspravljalo se o tome i smatrali smo da ako se previše nameću ograničenja na pitanja emisije unika, onda možda i nećemo ostvariti zadane ciljeve. No, strategija za ograničenje na dva stupnja, to je nešto što e, treba uzeti u obzir, mislim što čemu treba pristupiti, što treba obraditi, ali isto tako mislim da to neće biti dostatno. Zatim, drugo, ako budemo analizirali ne samo tehnički pristup eh, revizije indeksa, treba znati zašto se o ovome uopće raspravlja. Raspravlja se o ovome zato što se nastoji razbiti izoliranost tih dviju eh, sektora koji ne komuniciraju. Dakle, indeks i sektor financija i sektor eh, ekonomske tranzicije i ovih minus dva stupnja. A uspostava veze između jednih i drugih, to je upravo ovo što radimo ovdje i zato je važno razmišljati o tome svemu. Dakle, da se raspravlja barem minimalno o E ekonomskim pitanjima, a isto tako i SG, dakle socijalnim i pitanjima upravljanja. Dakle, s ciljem da se u konačnici pokriju svi sva mjerila. No, moramo pomjeriti sva ta mjerila sa e, ovim brigama koje su jako važne. Što se tiče provedbe i rokova, ja zalažem za to da se ovo ne odgađa u nedogled. Dakle, sve ono što se može odmah napraviti treba biti napravljeno, ne smijemo upasti u zamku da se kažemo da se prvo mora napraviti taksonomija kako bi se na tom polju da napravljeno. Dobro znamo da što se tiče taksonomije, izgledi da se to poglavlje zaključi u okviru ovog saziva su u najmanju ruku ograničena. Dakle, sve što možemo napraviti, treba napraviti jer ne znamo što će biti poslije. A za kraj ono što je spomenula izvjestiteljica o amandmanima, Želim se osvrnuti na način na koji se ovaj dosje koristi kako bismo ponovno pokrenuli pregovore o prethodnom tekstu o mjerilima, osobito onima od ključnog značaja. Dakle, tu prepoznajem amandmane jer ih znam na pamet, jer su apsolutno istovjetni amandmani kao i oni koje su uložili isti autori u okviru revizije tijela za nadzor, a taj, u tom okviru ta ključna merila su bila oko njih se opet otvorilo pregovore zbog potrebe da se revidira nadzorna, naš funkcioniranje nadzornih tijela. Dakle, zaključno, mislim da trebamo se baviti ovim pitanjem tu se radi o rokovima i provedbi dakle ovih ključnih mjerila oko kojih nam e, nadzorna tijela kažu da je to više složeno, da ne znaju kako, da im treba još više vremena. U svakom slučaju trebamo o tom razgovarati kad se bude raspravljalo o nadzornim tijelima. E, dakle, evo, to je moj prijedlog a ako se ne varam, to je i prijedlog predsjednika odbora koji zbog jasnoće zakonodavnog rada želi rezervirati svoje amandmane i posveti ih tom budućem polju. Evo, izvjestiteljice, možete zaključiti u raspravu, izvolite. Hvala i hvala svima na komentarima. Naročito zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i mi ćemo ponovno imati sastanak još ovoga tjedna. Ostalima bih e, rekla da ću se sada usredotočiti na njihove komentare jer vi nećete biti prisutni na sastancima izvjestitelja u Sijeni. Dakle, Sirpi i Polu želim reći da je moj prvi nacrt se bio usredotočio na uključenje socijalnog upravljanja, a ne samo, nije se samo bavio ekonomijom. I zapravo u samom obrazloženju stoji da treba uzeti u obzir ono što je rečeno i na skupini stručnjaka na visokoj razini. Kada govorimo o usklađenju svih e, ili nekih referentnih vrijednosti, pa u mojem prvotnom prijedlogu stalo je da bi to trebalo biti sve referentne vrijednosti. I e, svi izvjestitelji u sjeni možda osim jednoga su rekli da to neće proći i Čuli smo već od nekih da bi to trebalo prepustiti korisnicima na izbor. I ja sam uložila jedan amandman koji sam htjela postići to da se ključna mjerila koriste doista kao izuzetno značajna mjerila, dakle mjera od ključne važnosti i mislim da, e, zapravo usklađenje svih mjerila ne bi bilo prošlo, tako da sada i ja e, bih se možda složila sa odabirom samo ključnih mjerila. I slažem se sa većinom onoga što je rekao Paul i to sam naznačila u nacrtu izvješća, odnosno trebamo to pretočiti u sve politike i o tome zapravo ovisi vjerodostojnost parlamenta. U raspravama i u kompromisima amandmanima ćemo nastojati također to uvažiti. Vidim također i da izvjestitelji u sjeni nisu složni kada je riječ o određivanju rokova. Ja bih rekla da bi bilo najbolje time se pozabaviti na našim radnim skupinama. Znam da komisija ne želi eh, komentirati, ali Htjela sam zatražiti pojašnjenje u vezi sa nekim pitanjima koja su postavljena na radnim skupinama i tu su upućene mnoge kritike na metode kojom se komisija služila za izračun smanjenja emisija i neki su rekli da su te metode zastarjele i da bi ih zbog toga trebalo izbrisati. Evo, zamolila bih komisiju kratak komentar o tome odnosno odakle potječe ta metodologija, jer bi to bilo korisno za sljedeće e, rasprave, odnosno sljedeći sastanak u srijedu. Može li netko možda reći nešto o tome? Hvala. Da li komisija promijenila mišljenje? Da, izvolite. Hvala na ovoj prilici da odgovorim na pitanje. Što se tiče pitanja metodologije, mislim da još treba na njoj poraditi i u tome se slažemo. I to je također mandat i stručne radne skupina koja upravo na tome radi i jedna od glavnih zadaća te podskupine je definirati najbolju metodologiju koja će obraditi što više podataka i uvažiti i najnovija kretanja na tržištu. I naravno koja će uključiti također e, i SG dimenziju u referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i e, referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak. Dakle, to je u rukama te radne skupine. Hvala, najpše hvala na svim ovim razjašnjenjima koja su pomogla izvjestiteljici u njezinu radu izrade kompromisa. Posjećam da se glasa o ovom izvješću 3. prosinca. Prelazimo sada na točku 10. dnevnog reda. Radi se tu o prekograničnom, izvješću Wolfa Klinca o prekograničnoj distribuciji fondova za zajednička ulaganja. Ako se ne varam, koordinator kluba ALDE bit će izvjestitelji u sjeni izvjestitelju Wolfu Klincu. Dakle, dragi prijatelju, Ramon Mosa, izvolite imate riječ. Najljepša hvala predsjednice. Zastupnik Klinc nije danas tu, tako da mi je dao par riječi koje ću vam pročitati. Dakle, dragi kolege, nažalost ne mogu stići na vrijeme na današnji sastanak. Tako da ćete sada čuti moju izjavu. Dakle, uloženi amandmani idu u sličnom smjeru kao i nacrt izvješća i imamo dobre mogućnost uključiti većinu amandmana. Wolf Klintz također je rekao da prvi niz prijedloga kompromisa je već prošlog tjedna bio spreman i poslan izvjestiteljima u Sjeni. Prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni bit će održan u srijedu. I postoje tri ključna pitanja kojima treba raspraviti. Prvi je definicija i uvjeti tržišta, tržišta za UCIT. I treće, uvjeti obještavanja tržišnih aktivnosti. Jedna od tema jeste budućnost pripsa, ucica. Po tom pitanju EPP, ECRL, ECR, ALDE i e, imaju zajedničku izjavu o tom pitanju. Vijeće je stavilo do znanja da podržava prijedlog parlamenta tako da imam sada pitanje za komisiju, naime Wolf Klinc e, upućuje pitanje komisiji. Dakle, mogu li predstavnici komisije danas e, kratko reći da li komisija pristaje na predloženu ponudu rješenja? Najljepša hvala. Hvala vama. U ime Evropske kuće stranke Alana Masuri, izvjestelj u Sjeni. Hvala gospođo. Evo sada sam pravi izvjestelj u Sjeni. Želim čestitati izvjestelju ako nije tu na dobrom radu i na načinu na koji je stalno bio svjestan i uzeo u obzir rad drugih svjestelja u sjeni i uzeo u obzir većinu naših e, doprinosa. Želim postiti samo par elemenata koji mi se čine značajnim. Naime, što se tiče pretržišnog aspekta, konsenzus e, izgleda je tu kako bi se proširilo E, mogućnost pristupa po postojećim fondovima pri marketinga, dakle to za države pruža mogućnost da koriste fondove. A isto tako, što se tiče zaštitnih mjera u slučaju reverse solicitations, mislim da smo na putu konsenzusa E sad imamo još jedan problem glede primjene ovih aktivnosti na fond UCIC. Što se nas tiče, taj fond u praksi nije samo malo prodajni proizvod, daleko od toga, tako da nema razloga da ne koristi fondove i njihovim posredstvom ne maloprodajne ulagače koji predstavljaju veliki udio u sredstvima. Što se tiče uloge ESME, podržavamo izradu portala ESME kako bi se racionalizirala primanje i slanje dokumenata iz država podrijekla i odredišta, kao prvenstveno kako bi se olakšala razmjena podataka između e, država članica. Dakle, mislimo da je to najbolji način e, za tranzitiranje tih dokumenata. I mi nešto slično radimo i u okviru uredbe Prospektus. Podržavamo izvjestelja i sada Kamala koji podržavaju racionalizaciju uređenih troškova kako bi bili povezani uz e, stvarne nadzorne aktivnosti. A što se tiče e, inicijative Briana Heisa koji podržava ECR i koji se tiču višegodišnjeg financijskog okvira MMF-a, mislim da je to rasprava koju se svi dobro, jako dobro sjećamo, no koju ne želimo ponovno započinjati. I za kraj jednu stvar treba riješiti po pitanju obnavljanja ili ne e, izuzeća e, ucica u dosjeu PRIPS. Koliko sam shvatio, izvjestelj e, je naklonjen tome i naklonjen tome da se organizira dakle sastanak e, u ovom odboru na tu temu, a sa zadovoljstvom e, ću sudjelovati u tome. Hvala u ime socijalista demokrata Magi Delvo. Hvala, hvala predsjednice. Želim zahvaliti izvjestitelju i potvrditi da smo dobili kompromisne amandmane i slažem se s tim da smo na pravom putu ka rješenjima oko otvornih pitanja. Moja glavna briga je zašta potrošača. Naravno mi želimo potaknuti prekograničnu aktivnost i mora biti moguće ulaziti, izlaziti ali moramo imati na umu i zaštitu potrošača. Iz tog razloga sam u svom amandmanu predložila da obavijest bude omogućena ukoliko nema preostalih maloprodajnih e, trgovaca na, na datom tržištu. No, ako postoje neki vlagači u zemlji domaćinu, onda oni moraju biti na adekvatan način zaštićeni. U istom smislu želim reći da nismo za stavljanje primarket e, ucica u ovom dosjeu jer ovdje se radi prvenstveno o maloprodajnom proizvodu, a ako sad to uvedemo onda ne znam koje će biti konsekvence. Dakle, ovdje se radi o novoj inicijativi, nema nikakve ocjene tržišta, i mislim da bismo u najmanju ruku trebali znati koje mogu biti posljedice takve inovacije. Zatim također slažem da ne trebamo ponovno otvarati dosije o vfo jer ne vidim nikakvu korist e, za to trenutno. Zatim, brojne inicijative o razmjeni informacija su zanimljive. Dakle, između nacionalnih tijela vlasti pa bilo bi dobro da se eksante obavijeste države domaćini o, za, o namjeri da se stupi u tu aktivnost pre-market. ne mogu složiti s tim da nacionalna tijela vlasti dobiju ex post informacije. Mislim da bi trebali pravovremeno dobiti informacije o tome što se događa na njihovim tržištima. Što se pak tiče razmjene informacija između nacionalnih tijela i ESME, mislim da svi slažemo oko toga da trebamo zajamčiti prijenos relevantnih podataka, ali ne smijemo niti pretrpati ESMU prekobjernim informacijama jer previše informacija ubija isto tako informaciju. Tako da bi bilo zanimljivo i korisno da nam ESMA da e, informacije o postojećim podacima, kako ih popuniti i slažem se da bismo trebali moći prilagoditi informacije i veze između nacionalnih referentnih tijela i ESME. mislim da smo na pravom put u svakom slučaju uz pomoć izvjestelja da ostvarimo kompromisna rješenja jako skoro. Hvala. Odlično. ECR er nije zastupljen, prelazimo na zelene, a tu je izvjestelj Sjeni Sven Gigolt. Izvolite, imate riječ. Hvala. Drugarice, Dakle, želim se fokusirati na glavne stvari. Dakle, općenito govoreći, slažemo se s ambicijom komisije, i izvjesteljice i većine ovdje nazočnih e, zastupnika glede otvaranja tržišta, imajući na umu dakle, uniju tržišta kapitala, i micanju nepotrebnih prepreka kretanju europskog kapitala, a istovremeno želimo zajamčiti valjene zaštitne mjere, a to su biti dvije strane licinariće iste medalje. No, mimo toga imamo par problema. Dakle, vidimo da je kompromis donekle krenuo u pravom smjeru, ali moram reći da kada se govori o sustavnom informiranju o komunikacijom na tržištu, mislimo da treba staviti treba, a ne može. Jer bilo je puno situacija gdje stvari nisu riješene kako treba. Dakle, kad uvodimo dodatna pravila, treba imati više zahtjeve e, glede zaštite potrošača i kako ljudi ne bi stekli dojam da jačanje e, unije tržišta kapitala e, može polučiti gubljenja zaštite potrošača. Mimo toga, sa zadovoljstvom konstatiramo da u članku drugom imamo kompromis o fondovima koji su, koji su uključeni, to su smjernice za i tu su smjernice iz članka drugog koje su poboljšane u RTS. Također nacrt kompromisa uključuje prijedlog prema kojem marketing uključuje ključne priklad, informacije i prikladan e, pristup e, žalbenom postupku u slučaju spora. Kada se govori o problematičnom pitanju pre-marketinga, moram reći da mi smatramo da je komisija u svom izvornom prijedlogu našla sposla zadovoljavajuću ravnotežu i mi smo za to da se ostane pri toj verziji. I trebalo bi zadržati stroga ograničenja za pre-marketing. Moram reći također da amandman 135 je uključen u kompromis o pretprodajnim pravima. I svako želim naglasiti da se s ovim eh, s ovom inicijativom kolege Hejsa i Kamala slabi tržište eh, kapitala prije nego što je ono uopće i provedeno i to zvuči kao neslana šlana, šala. Tako da mi je drago da su na to sada jasno i glasno odgovorila dva glavna najveća kluba koji su jasno rekli da ne želimo i strože pravila o cenavovima. Moram reći da me ovo doista iznenadilo. I za kraj, Želim zahvaliti izvjestelju i reći da ćemo ovog tjedna imati sastanak, sastanak izvjestelja o sjeni e, sa komisijom i vijećem, sastanak o pripsima i ucicima, jer to je jako važna stvar, jer ako budemo dodatno čekali s uvođenjem pripsa, koji su od ključnog značaja za USIC, možemo dovesti u pitanje cjelokupni program, a s druge pak strane dokument o ključnim informacijama mora funkcionirati tako da ću sa zadovoljstvom saslušati komisiju i vidjeti da li nam oni mogu zajamčiti da će to funkcionirati. Pod svim tim uvjetima naravno nastojat ćemo držati se onoga što smo već izglasali i učiniti da PRIPS postaje univerzalno pravilo kao ključni dokument o informiranju. Hvala, Gue nije tu, ostali klubovi također, nema izvjestelja u sjeni, tako da sada predajem riječ komisiji koja je prozvana, dakle posljedno je pitanje i imamo predsjednika komisije, no želim evo i ja se osvrnuti na dvije stvari. Prva stvar tiče se monetarnih fondova koji su naravno evo, ponovno tu kao tema. Mislim da stavovi velikih, najvećih klubova, ali koliko vidim i zelenih. Sad nismo čuli ni mišljenje izvjestelja, ali možda izvjestelju sjeni izvjestelja može nam nešto reći o tome. No, zakonodavno govoreći, to ne bi bilo jako dobro. Svi sjećate koje smo, kako smo raspravljali sa komisijom i sesmom po pitanju priznanja javnog mišljenja komisije pravne službe koji su nam jasno rekli što misle o tom dosjeu, tako da mislim da ćemo morati itekako imati na umu namjeru zakonodavaca koji će se upravo očitovati, ali namjeru da se ne uzima u obzir te zakonodavne pokušaje da se revidira ravnoteža koja je uspostavljena na prvoj razini. Još jednu stvar želim reći, tiče se pripsa. i zakonodavnih mjera o PSVM. Vidimo dakle koja tu argumentacija postoji. Dakle, rečeno nam je da će na prvoj razini biti procjena, ocjena funkcioniranja pripsa, zatim njegova provedba i primjena nakon određenih rokova. Neki kažu da je čitav ovaj sustav stupanja na tržište ucica namjerno e, odgođen. No, evo, danas u svojstvu izvjesteljice o pripsovima dobijem pisma udruga potrošača koja nam iznose svoju zabrinutost govoreći da se pripsi ne primjenjuje na usic i imatelji usica ne mogu imati najbolju moguću kvalitetu informacija. Dakle, moramo naći rješenje, rješenje će biti sigurno pragmatično, neće biti idealno, no ja se zalažem za to da se usvoji najbrže moguće rješenje. To neće moći biti na žuran, ekspertivan način, jer vidimo da ni tu nema politički konsenzus, da se pređe na drugu razinu, drugi stupanj rada do prije kraja mandata, ali mislim da, evo, što se tiče rokova, trebamo razgovarati s izvjestiteljem e, i s komisijom, ali ne mislim da to trebamo previše odugovlačiti i odgađati. A sada predam riječ komisiji da odgovori na pitanja, posljedna pitanja. Naravno, nemojte otkrivati ono što će biti rečeno na sastanku izvjestelja u Sijeni o pripisima ukoliko to ne želite. Izvolite. Hvala lijepa. E, uvaženi zastupnici, hvala što radite na ovom značajnom dosjeu. Samo par stvari o najbitnijim pitanjima na koje ste se osvrnuli. E, tu se uvodi koncept prethodnog stavljanja na tržište i nekolicina vas je e, spomenula da treba izvijestiti nadležne vlasti kako bi one mogle imati pravne okvire da nadziru te aktivnosti. Što se tiče tih ranih obavijesti, mi se svi zalažemo za e, usklađen način takvog obavještivanja jer ne bi bilo dobro da nema takvih uvjeta, a ne bi bilo dobro da se ti uvjeti daju na nacionalnoj razini jer to ne omogućava dobru prekograničnu trgovinu. Komisija ne podržava amandman što se tiče uredbe o e, upravljanju monetarnim tržištima jer e, to ne bi bilo dobro za e, bonitetne zaštitne mjere koje su u to uključene i to bi otežalo nadzor te mjere. Što se pripsa tiče, naš je cilj da svaki djelatnik i svaki proizvod mora predstaviti sve maloprodajne um, sve maloprodajne elemente. I e, primamo na znanje e, prijedlog amandmana o usicu kojim se ovi, ovaj ne bi izuzeo iz Pripsa za danje dvije godine. E, možemo prihvatiti predloženo rješenje s obzirom da se radi o koraku e, kada će e, sve to biti e, dakle, na dugi rok uključen u okvir Pripsa. Moramo raditi brzo i to zajedno sa europskim nadzornim tijelima kako bismo mogli omogućiti ovo što je potrebno za fondove USIT a također ćemo e, kasnije kroz neko vrijeme revidirati usid. Prihvaćamo dakle ovo, međutim to treba sagledati u svjetlu dugoročnih ciljeva gdje e, bi se dakle u budućnosti PRIPS onda mogao primjenjivati na najveći mogući broj sektora. Hvala lijepa. Sada ću e, ponovno dati riječ. E, hoće li zamjenik izvjestitelja se sad uzeti riječ? Ne. Vi ćete dakle sve to e, vjerno prenijeti Wolfu Klimcu. Želimo vam uspješan rad prilikom izrade posljednjih kompromisnih amandmana. Podsjećam vas da će glasanje biti na odboru Ekon 3. prosinca kada bismo trebali prilično dugo glasati. Završili smo dakle s 10. i 11 točkom dnevnog reda. Dolazimo na 12. točku dnevnog reda, gonišće izvješće o bankovnoj uniji za 2018. godinu. Dajemo odmah riječ izvjestelju Nilsu Torvalcu koji će nam predstaviti 186 amandmana uloženih na njegovo izvješće. Hvala lijepa. Da, zaista uloženo je 180 i nešto amandmana. Velik dio njih odnosio se na uvodne odredbe. Pokušavamo sve to zapravo sada sortirati. Ono što nije vaš problem, ali jest moj, e, je da izvješće ostane kratko i kompaktno, što je vrlo težak zadatak čak i za nekoga poput mene je ranije bio novinar. Većina amandmana su konstruktivni. Nema problema e, s time da su amandmani vrlo raznorodne prirode. Međutim, e, kad smo pokušali izraditi kompromisne amandmane, Pokušao sam obuhvatiti što sam više mogao ideje iz različitih e, amandmana, što nije uvijek moguće jer različiti klubovi nemaju ista mišljenja i jednostavno pokušavamo naći formulacije koje bi odgovarale e, različitim klubovima. Pokušavamo dobiti dakle tekst kompromisnih amandmana i pokušavamo omogućiti da dosije bude što je koherentniji mogući, što nije lako postići. Ista ideja pojavljuje se u različitim uvodnim odredbama i u različitim dijelovima izvješća i pokušavamo dakle da sve što je na jednu temu bude na istom mjestu kako ne bismo na više mjesta ponavljali isto. Zaista molim izvjestitelje u sjeni da i dalje budu konstruktivni kao što su bili i do sada i da budu otvoreni za kompromisne amandmane. Zaista činim sve što mogu kako bih e, uklopio različite amandmane koji su uloženi. Istovremeno zatražit ćemo određenu proporcionalnost i želimo da budemo koncizni kako ne bismo cijelu, cijeli ovaj proširili. Zaključno, hvala za Hvala vašim amandmanima i e, dakle imam e, prilično široku podršku. E, hvala što ćemo nastaviti raditi konstruktivno. I hvala što ste danas ostavili na dnevni red kako bi kolege mogli reći prioritete. Hvala lijepa. Sada Tomas Mann u ime Europske pučke stranke kao izvjestitelji u Sjeni. Hvala, draga Pervanž. Želim zahvaliti gospodinu Torvalcu. Mislim da je njegovo izvješće dobro sročeno. S obzirom na ono što je upravo sada rekao, uspio je e, kondenzirati e, sve što se trebalo reći a e, tako da nema ponavljanja. Mislim da je to rezultat vrlo konstruktivnog rada na sastancima iz cijelja u sjeni. Europske pučke stranke mislim da se mogu s većinom toga složiti. Što se tiče bankovne unije, da financijski sektor treba ojačati i on e, mora biti e, bolji, ali trebamo se posobaviti i pitanjima troškova za banke E, naročito agregatni troškovi ne smiju e, biti problematični za banke jer to bi bilo problematično za mala i srednja poduzeća. Pućani žele da e, proporcionalnost ostane vrlo bitna. Bankovna unija je daleko od toga daleko od toga da je dovršena kad se govori o su e, koje jamči e, štedne uloge. Dakle, imamo različite bankovne sustave na nacionalnoj razini i koliko sam shvatio, velik broj amandmana to uzima u obzir. A amandmani koji sam ja uložio bit će uklopljeni u kompromisne amandmane. Što se tiče bankovnog sustava, ne smijemo zanemariti konkurentnost e, naših banaka. Ne možemo imati e, jednaka, identična mjerila za sve, ali moramo imati pravila. Također imamo već i pravila o pranju novca koje treba provesti. E, pozdravljam to da se jača uloga EBE, Europskog bankovnog tijela E, to je vrlo važno jer ne smijemo e, ići unazad jer e, neke banke propadaju ili bi mogle propasti. Isto tako moramo paziti da pranje novca ne bude na štetu banaka. Moramo također razmotriti i pitanje nenaplativih zajmova. Vidimo što se događa u eurozoni, ali postoje ogromna razlika među pojedinim državama članicama. Ne smijemo ništa napraviti što bi išlo unazad u odnosu na ono što smo već ostvarili. U srijedu će se održati sastanak izvjestelja u sjeni i se bi bilo dobro da o tome raspravimo. Ovo je istinsko izvješće na vlastitu inicijativu vrlo eh, je dobro. S obzirom na ono što se dogodilo 2018. godine, šteta da eh, države članice nisu o nekim stvarima bile dovoljno dobro upoznate. S obzirom na ostvareni napredak ima mnogo toga što možemo objaviti javnosti. To je jednostavno opće pitanje gdje moramo pojasniti ono što radimo i tu nešto možemo napraviti. Hvala lijepa. A sada u ime socijalista i demokrata riječ ima Ronas Fernandez kao izvjestelj u Sijeni. Hvala lijepa. Prije svega, dopustite mi da zahvalim izvjestitelju Nilsu Torvalsu. On je zaista jako dobro radio. Njegovo izvrno izvješće je vrlo odmjereno a uložen je e, e, čitav niz amandmana koji e, nije tako strašno velik broj amandmana, međutim ukazuje na to da ipak postoje različita mišljenja. Međutim, smatramo da je tekst sve u svemu dobar. Što se tiče nekolicine kompromisnih amandmana o kojima je govorio izvjestitelj, time ćemo se pozabaviti, sasvim sigurno ćemo doći do dogovora, ali ima nekih e, točaka gdje se stvari mogu poboljšati. E, dobro je zapravo da damo okvire tom izvješću jer ono zakonodavno izvješće i e, to je od temeljne važnosti. Prva stvar kojom se trebamo pozabaviti kada govorimo o bankovnoj uniji jest ta da nismo dovršili bankovnu uniju. Trebamo imati zajedničku uredbu, nadzorno tijelo i e, zajednički mehanizam za nadzor. Izvjesno je međutim da smo jako daleko od toga da smo dovršili bankovnu uniju. Ali naravno govorit ćemo o bankovnoj uniji, želimo li to učiniti na učinkovit način Prvo što treba reći je čak i e, kad se napravi sve što treba s institucionalnog stanovišta, to je još uvijek predmet na kojem se treba jako puno raditi. Potpuno je nedovršen. Treba vidjeti na koji način bi moglo to sve funkcionirati ili ne. Dakle, puno pretpostavki je tu Treba mnogo toga izmijeniti i prilagoditi. Nemamo dakle institucionalne okvire u koje bismo tu bankovnu uniju mogli smjestiti. Stoga je važno da u izvješću o bankovnoj uniji govorimo o uredbi o bankovskom, bankovnom paketu. E, trebamo govoriti i recimo o ne naplativim zajmovima i e, mnogo čemu drugom. Bez toga sve ovo nije kompletno. Moramo također govoriti i o zaštitnim mehanizmima. E, zaista to moramo učiniti. Neki ključni e, aspekti postoje u izvješću ove prirode koje treba uvrstiti ako želimo imati zaista dovršenu bankovnu uniju. Što se tiče određenih e, pojedinosti vezano za izvješće, e, uložen čitav niz amandmana po pitanju rizika vezano za različite banke. Zatim o bankovnom paketu gdje se nadamo da će na trijalogu se govoriti u novoj e, uredbi i o, o nenaplativim zajmovima. Dakle, o svemu tome se treba pregovarati, a sve to je potrebno kako bismo smanjili rizike vezane za nenaplative zajmove. A naravno, ako želimo ići na drugu i na treću razinu, moramo se pitati kako će te razine funkcionirati. Prema tome, mislim da je jasno da smo otvoreni za raspravu o tome kako situaciju možemo poboljšati. Kako kad se radi o naplativim zajmovima, tako i kada budemo morali okarakterizirati rizike vezani za drugu, e, drugi i treći stupanj, e, kao i za druga tržišta koje mogu uključivati druge rizike u okviru bankovne unije. Govorimo dakle o zaključivanju bankovne unije upravo u tim okvirima. Bez obzira na različite pristupe i orijentacije za bankovna jamstva i tome kako će to funkcionirati u bankovnoj uniji. Mislim da se svi moraju složiti da je potrebno zajamčiti bankovne uloge. Međutim, to se u, u ovom tekstu treba obraditi i to cjelovito. Među amandmanima neki ste odnose na reviziju bonitetnih aspekata. Moj klub smatra da bilo koja odluka na tu temu se mora temeljiti na međunarodnim ugovorima i sporazumima, naročito onom iz Bazela i e, njemu srodnim e, ugovorima. Što se tiče javnog duga, e, nacionalni javni dug je nešto gdje, što ukazuje da moramo naravno imati i imovinu koja dakle nije e, e, vezana ni za kakav dug. Sve to trebalo bi omogućiti da na kraju dođemo do dogovora o tome kako se nositi s javnim dugom u skladu s Bazelom, a naravno treba uzeti u obzir i specifičnosti eurozone i naravno monetarne politike. Dakle, imajući sve to na umu, možemo reći da je tekst koji je pred nama vrlo dobar i pozitivan i apsolutno sam uvjeren da ćemo moći postići kompromis i da ćemo moći riješiti sve amandmane koji, kao što sam rekao, nema neizmjerno. Hvala, sada vidim da za, nema nikoga iz ECR-a e niti e, Filipa Lambera iz Zelenik, niti iz nema nikoga, e, kao ni iz FDD-a, pa niti iz ENE. Prije toga, ne znam, želi se netko ovako slobodno javiti za riječ? Ne. Onda ću se javiti ja i reći par riječi o nekim pitanjima koji su spomenuli druge kolege na koje se želim nadovezati. Prvo, o transformaciji europskog stabilizacijskog mehanizma. Ja tome pridajem ogromnu važnost, trebamo se riješiti te e, loše navike da e, E, e, nasljednika esm zovemo Europskim monetarnim fondom. To je velika greška. Ja znam da je e, se u jeku krize to reklo. Međutim, od onda do sada zaista mislim da to nije u redu. A mm, Disenbergova izjava je nešto što ne treba određivati rad parlamenta. Međutim, njegova izjava Eisenberg u svom e, izjavi se ne poziva na Europski monetarni fond. Ima barem dva razloga iz kojeg treba izbjegavati taj izraz. Prije svega bilo bi previše opasno da se unese zbrka po pitanju monetarne nadležnosti na europskoj razini. To je nešto što je u rukama Europske središnje banke i to je tako i niti jedno drugo bankovno tijelo u Europskoj uniji ne smije se baviti monetarnom politikom. Tako barem stoji u temeljnim ugovorima i to za sada se neće mijenjati. A drugi razlog da se postupi tako koji je možda kontroverzniji, međutim treba ga spomenuti, kada se govori o Europskom monetarnom fondu, onda se nekako misli da bi se trebalo na razini europskih ustanova načiniti mehanizam koji će biti čista kopija Međunarodnog monetarnog fonda. Mi nismo niti Ujedinjeni narodi, ni mm, Međunarodni monetarni fond. Ne, mi smo u situaciji gdje imamo Europsku komisiju koja ima monopol davanja zakonodavnih prijedloga, imamo Europsku središnju banku, jednostavno ne možemo tek tako prekopirati određene institucije i taj naziv bi zapravo e, izazvao zbrku koja ne bi bila poželjna. E, također bi se osvrnula na raspravu i Thomas Mann takozvani P-word. E, jer je to rasprava koja je odjednom ušla po svuda, a to je razmjernost, ta proporcionalnost. Uglavnom se kaže ne smije ni jedan model imati prednost pred drugima, treba se biti raznovrsno. Međutim, kad je raznovrsno, onda postoji mogućnost raznovrsnih rizika, a svaki model sa nosi svoje rizike. A tema proporcionalnosti je nešto gdje se ne mogu obuhvatiti rizici svih modela. Govoriti dakle o toj razmjernosti znači da se ne treba pozivati samo na ono tijelo koji donose zakone i odlučuje, već treba razmisliti koji su rizici e, koji pripadaju svakom modelu ako se odluči za određenu vrstu tržišta u odnosu na neke druge. Ako ne razmišljamo na taj način, e, nećemo moći poštivati sve modele i nećemo moći uzeti u obzir pozitivne i negativne aspekte svakog modela. Bila sam predugačka kao predsjednica, međutim spontano sam se javila za riječ i sada sam opet predsjednica i opet dajem riječ izvjestitelju. Hvala gospođo predsjedateljice na vašem izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo. Kako ja gledam na Europski monetarni fond? Pa to je davno počelo, još 1969. kada je Willy Brandt došao na jedan sastanak i rekao da bi Njemačka mogla dati 20% svojih monetarnih rezervi u Europski monetarni fond. Dakle, sve od tada se to stalno ponavlja. I to nas uvijek iznova očarava. No, neću sada više ulaziti u to. Try to be short. Neću duljiti. Uvaženi kolega Tomas Mann rekao je da ovdje ne pišemo roman, kao njegov imenjak. Nije to smrt u Veneciji kad bi mi pokušali napisati roman, to bi bila smrt u Briselu. Kolega Fernandez, I think we have all the... Kolega Fernandez, mislim da imamo sve potrebne resurse za osmišljavanje odgovarajućeg rješenja i za ona pitanja za koja u klubovima postoje različita mišljenja. Dakle, Zasukat ćemo rukave i nastojat ćemo osmisliti nešto što bi bilo prihvatljivo svima. And, No, velika hvala svima i našoj predsjedateljici na njezinim komentarima i mislim da je ovo dobar nastavak našeg rada. Hvala. Hvala vam izvjestitelju. pilot, sad ne znam da li je to nešto na što imam pravo, ali drago mi je što sam mogla dati doprinos vašem radu. U svakom slučaju glasat će se o... Ne, najprije imat ćemo amandmane, to je već riješeno, a 27. studenog ćemo imati glasanje. Svaki klub zastupnika morat će se snaći da ispuni svoju kvotu. Tako da mislim da smo zaključili sa radom za danas a sutra ujutru će netko drugi sjediti na ovom mjestu. Hvala vam.